Dear colleagues, please take seat. Let's start our afternoon session. E, dobar dan, pozdravljam vas na ovom zasjedanju popodne. E, sad ćemo krenuti na točku 14 dnevnog reda. Želim e, pozdraviti gospodina Hogarvosta koji je posjede u svojstvu predsjednika IASB-a, neovisnog privatno organiziranog tijela koja izrađuje nacionalne standarde za financijsko izvješćivanje. Evo, to nije prvi puta da je on ovdje u tom svojstvu. On je već imao različita e, mjesta i različite dužnosti u nizanskoj vlasti. A isto je tu s nama gospodin Mišel Michel Prada. No accounting issues have played an important role in znači, standardi imaju važnu ulogu u ikonu E, a to je jažno važno našoj radnoj skupini e, gdje zapravo želimo jačati parlamentarno sudjelovanje u ranoj fazi izrade međunarodnih financijskih standarda za financijsko izvješćivanje. E, gospodin Hogerboš će nas podsjetiti za neka, na neka od najvažnijih pitanja o financijskom izvješćivanju. Već smo tome govorili i u siječnju i u lipnju prošle godine kada smo e, donijeli izvješće o ocjeni esa a gdje smo e, govorili o puno stvari, osobito o sudjelovanju parlamenta, o financiranju, a prošle godine naravno osobito smo e, primijetili e, činjenicu da je Ekon priznao nove računovodstve standarde, organizirali su javne saslušanja, e, aktivnosti e, e, kontrole i razne druge aktivnosti koje je organizirao njegov IFRS stalni tim i prošle godine na sjednici kada se, koju je organizirao Ekon, mogli smo razmatrati o onome što najviše brine Ekon, osobito u pogledu učinaka novih e, očekivanih oglednih zakona, ulaganja i jednakih uvjeta e, za sektor osiguranja o ifes u 9 i o novim standardima IFE i FRS 17 koji tek očekujemo u prvoj polovici 2017. Parlament je u listopadu prošle godine donio rezoluciju e, i tamo je dao obrazloženje zašto nije podržao IFRS 9, ali govorili smo i o nepostanju odgovarajućeg e, e, procjene kvantitativnog učinka u tom pogledu. Zatražili smo da IASB e, osnaži svoju kapacitet, osobito u makroekonomici, da ocijeni učinke standarda osobito na dugoročna ulaganja što se tiče osiguranja u rujnu eh, je izdan amandman IFRS-a 4. Neka naše zabrinutosti su riješene. Još uvijek je postupak za odobravanje tog amandmana u tijeku. E, već je pak izdao pozitivan savjet u tom pogledu. Ekon će pažljivo procijeniti i kontrolirati rješenja koja će komisija dati o tom pitanju na posljedku. 16. studenog e, sastali smo se e, sa svima vama u otvorenoj i konstruktivnoj raspravi. Već ste raspravljali o nekim odgovorima IASB-a na zahtjeve parlamenta u rezoluciji, a u siječnju 2017. poslali ste dodatno pismo sa komentarima o nekim pitanjima koja nisu bila dovoljno raspravljena na tom sastanku. Pretpostavljam ćete i danas još detaljnije govoriti o nekim tim pitanjima osim onoga, što, osim, što ćete nam vi gospodine danas e, reći koji je vaš plan za razdoblje 2017-2022. Prije nego što vam dam riječ, gospodine Hogeborst, želim reći kako je u nekoliko protiv godina međusobna suradnja parlamenta i IASB-a se povećala. Vi, gospodin Prada, bili ste spremni doći pred Ekon i e, uz kratku e, najavu razgovarati s našim timom o relevantnim otvorenim pitanjima, o računovodstvenim standardima. Zahvaljujemo obojci. A sada evo dajem vam riječ. Hvala gospodine predsjedavajući na ljubaznom uvodu. Kao e, obično veliko zadovoljstvo i Mišalu Pradi i mi biti ponovo s vama dobro je što Brisel nije ovih dana daleko od Londona, zaista često posjećam vaš parlament, e, što i se radimo s velikim zadovoljstvom. E, doveli smo sa sobom e, i Sue Lloyd, našu novu potpredsjednicu, i ona je ovdje da osjeti e, kako izgleda komunikacija sa Europskim parlamentom. Kao što e, ste nas podsjetili, e, poslali smo nam naše nastavno pitanje, na e, našu prvu reakciju na izvješće Stolojan. Neke stvari nisu bile dovoljno jasne, pa smo ih pojasnili. Ako ostaju neka otvorena pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Želim se u uvodnim e, primjedbama usmjeriti na naš plan rada e, za sljedeće godine, a poslali smo vam jedan primjerak tog plana. Danas bi se htio usmjeriti na neke glavne teme. Prije svega e, želim e, nešto reći o našem projektu osiguranja. Naše osoblje trenutačno dovršava standard. Očekamo da će biti objavljen u prvoj polovici 2017. godine. Radimo na tom standardu već gotovo 10 godina i zaista je hitno. Moramo završiti naš e, posao. U ovom trenutku postoji, postoji više struke računovodstveni standardi za osiguranje u svijetu i u Europi tu ima onda različitih e, ishode rezultata. Naša analiza učinaka će pokazati jednu e, e, osiguravateljsko društvo iz stvarnog života koja koristi nacionalne gapove, a onda ima i grupa kćer koja koristi drugi gap Isto poduzeće pokazuje zapanjujuće razlike e, dakle između 25 i 60% prihoda, operativnog prihoda i kapitala, ovisno o tome e, koji računovodstveni jezik koriste. Čak je i meni to bilo dosta e, šokantan ishod E, da e, e, jedan računovodstveni priručnik može dati tako drugačiji ishod nego drugi, očito jedan je u krivu, a možda su i oba. Što više, neki sadašnji standardi osiguranja nisu u skladu sa opće prihvaćenim računovodstvenim standardima za druge sektore gospodarstva. Na primjer, u računovodstvu za mirovinske planove sa definiranom koristi, mirovinska osiguranja odgovornost stalno se ažurira prema promjenama u kamatnim stopama. Za e, e, odgovornost osiguranja, a to može biti slično mirovinskom osiguranju, to nije e, uobičajena praksa. tu se koriste još uvijek kamatne stope od prije 20-30 godina, a onda je rezultat onda nije jasan e, utjecaj e, u mnogo područja e, industrije osiguranja. Zbog razloga financijske stabilnosti hitno je da se i osiguranje, da se odgovornost osiguranja mjeri sadašnjim kamatnim stopama cijela industrija nas uvjerava da to treba pošteno napraviti. E, naš e, novi standard za ugovore o osiguranju e, privešće kraju te zastarile računovodstvene standarde i povećati usporedivost osiguravateljskih društava i drugih dijelova financijske industrije. trenutačno neka društva nude proizvode za ulaganje u osiguranje i, i često e, o, im računovodstveni standardi e, e, dopuštaju da banka ili e, može to računati kao prihod. Dakle, bit će to veliki korak naprijed i dodat će potrebnu transparentnost u taj dio gospodarstva. Naravno, mi ćemo izdati cjelovitu analizu učinka. Također smo smetni da će novi standard zahtijevati veliku, eh, velike napore za provedbu, a prošli tjedan IASB je odlučio eh, osnovati jednu grupu za tranzicijske resurse. E, e, donošenje ovog standarda i ASB će popuniti velike e, jaze u našem ostvarenju standarda. Što je onda sljedeće? Dakle, nećemo razvijati opet nove standarde, nego ćemo se pokušati sljedećih godina više usmjeriti na poboljšanje onoga što već postoji osjećamo da možemo više učiniti kako bismo poboljšali e, djelotvornost komunikacija i financijskih izvješća. I zato smo odlučili e, da bolja komunikacija bude središnja tema naše nove agende. Postoje nekoliko pitanja koje moramo rješavati. Prvo, ulagatelji nam često kaju, kažu da sada financijsko izvješćivanje e, jasno ne pokazuje rezultate poduzeća, E, definiraju e, prihod, e, dobit i gubitak, ali ne puno toga između. Oni žele puno detaljnije izvješće i to će Isto tako nas brine sve više, sve jače korištenje alternativnih mjera rezultata koja nisu IFRS, a poznate su kao ne GAP mjere, e, mi ne namjeravamo zabraniti tako nešto jer neke jasno dodaju vrijednost, ali nas brine da ne GEP općenito prikazuje ružičastiju sliku rezultata poduzeća nego naši standardi obično stavljaju e, iz, ne prikazuju neke e, troškove koje treba prikazati, to jasno nije u interesu ulagatelja, ali niti savisnog poslovanja. Dakle, što može učiniti IASB? E, moramo ponovo pogledati e, primarne, primarna financijska izvješća, moramo osigurati bolju strukturu e, e, izvješća o prihodima i o, e, gotovinskim tokovima. Moramo dodati dodatne stvari kao što je operativni prihod, moramo unijeti više discipline oko izlaganja stavaka koja se ne ponavljaju. U kontekstu bolje komunikacije Pogledat ćemo kako se mijenja narev potrošnje financijskih informacija moramo koristiti sve više elektronska sredstva za obradu financijskih informacija. Moramo poboljšati kvalitetu elektronskih financijskih podataka. Nastavit ćemo raditi na IFRS taksonomiji e, kako bi osigurali pouzdanost elektronskog izvješćivanja. nedavno smo e, odlučili da to mora biti odgovarati svrsi. E, e, vjerujemo je da je bolje strukturiranje primarnih financijskih izvješća nešto što dode kvaliteti i usporedivosti informacija. E, općenitije, zapitat ćemo se kakav utjecaj trebaju imati e, izmjene e, obrazaca e, na način na koji mi postavljamo standarde. I na posljedku, u smislu teme bolje komunikacije, razmatrat ćemo kako možemo biti od veće pomoći u, kod ovih trendova koji zahtijevaju više integriranije izvješćivanje. IASB će razmoditi ažuriranje E, našeg e, iskaza, e, naše izjave koja daje neobvezujuće smjernice poduzećima kako pisati godišnje izvješća, a tu idemo, vidimo sve veći rastući trend prema integriranom izvješćivanju. Nemamo stručnost, a ni ambiciju postavljati standarde za nefinancijske informacije, ali mislimo da ažurirana izjava o praksi može pomoći poduzećima da e, iznose nefinancijske informacije kao što je održivost, upravljanje ili nematerijalna imovina e, na e, konzistentan način. neobveznatna ažurirana izjava o praksi mogla bi pomoći globalnoj usporedivosti integriranog izvješćivanja. U bliskoj budućnosti IASB će donijeti o tome odluku još je nije donijela, e, ali brzo ćemo to učiniti. E, predsjedavajući, evo ovo su bile moje uvodne e, primjedbe. Rado ću odgovarati na sva pitanja, a isto tako i Mišel Preda. Hvala lijepa na ovim sveobuhvatnim uvodnim izjavama. Prvo je gospodin Heze tražio riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, i zaista želim vam dobrodošlicu danas u Ekoni. Hvala vam na izlaganju i što ste nam proslijedili svu dokumentaciju. Očito e, je da je kretanje prema međunarodnim standardima, jasnoći, e, da možemo vidjeti e, kakva nam je vrijednost, kako stoji naše poslovanje, to je dobro došlo, ne samo u načelu, nego i u stvarnosti, kako bismo pokazali građanima kako se standard doista i primjenjuje, pa i prisilno primjenjuje u cijeloj Europske uniji. Uvijek je, tu postoji opasnost, opasnost e, e, nekih e, posljedica, kao recimo što su novi troškovi na svakoj razini provedbe. Znam da postoji mogućnost razvoja i FRS-ova za mala i srednja poduzeća, a to je dovelo do zabrinutosti u EU. uniji. Zanima me što vi osobno mislite o tome, jer to je sporno pitanje. Još jedno otvoreno pitanje koje se nedavno pojavilo je pitanje demokratske odgovornosti za polaganje računa organizacija kao što je vaša. E, pretpostavljam da smo nedavno e, vidjeli pitanja kad se to pitanje postavljalo. Pitanje je jeste li zadovoljni sa poboljšanjima koje su uvedene proteklih godina za rješavanje tog pitanja i koje danja pitanja e, će i ASB razmotriti kako bi poboljšali transparentnost organizacije e, i kako bi to bilo dostupno šire javnosti u EU. uniji. I na posljedku u smislu savjetodavne skupine, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvješćivanje, e, oni e, razmatraju devet instrumenta, četiri ugovora o osiguranju u siječnju ove godine, ali bez da kvalificiramo naše savjete, mi znamo da se amandmani bave mnogim zabrinutostima, ali ne onima koji se odnose na trošak e, e, i na troškove koje nisu e, dakle EF i ERG ne mogu isključiti mogućnost da amandmani mogu stvoriti pitanje konkurentnosti, ali ne mogu zaključiti je li to bitno, e, to je očito problem koji su oni uočili, što vi mislite o tome u smislu procjene, koliko je stvaran taj problem. Hvala vam predsjedavajući. Hvala gospodine Hejs na pitanjima. Pitanje e, e, upravljanja vladanja, o njemu će govoriti Mišel Prada. Sve što mogu reći da u smislu polaganja računa, odgovornosti za polaganje računa, kao što ste vidjeli, kad god e, nas Europski parlament zatraži informacije, rado je dostavljamo i rado razgovaramo s vama. Mislim da to nikad nije bilo nemoguće. Što se tiče i FRS-ova za mala i srednja poduzeća, mi imamo i FRS za mala i srednja poduzeća, ali uglavnom e, e, je to za poduzeća koja nisu izlistana na javnim tržištima. Ali postavlja se pitanje u smislu Europske e, unije tržišta kapitala možemo li nešto učiniti za manja poduzeća koja su izlistana na e, multilateralnim e, e, instrumentima za trgovinu, na nereguliranim tržištima. Blisko surađujemo sa i u kontaktu smo sa Europskom komisijom o tom pitanju. Nedavno smo imali zajednički sastanak sa tim višestranim instrumentima za trgovanje i jasna poruka koju su oni poslali bilo je molim vas nemojte stvoriti još jedan standard jer to će samo dovesti do zabune nego e, mi sada razmatramo u suradnji sa komisijom postoji li način kako možemo postojeći IFRS učiniti dostupnijima poduzećima e, koja su jednostavna koji imaju, koji imaju jednostavne poslovne modele, da oni ne moraju ići kroz tisuće stranica koje smo mi proizveli. To je nešto što još uvijek e, pozorno proučavamo, no svakako ćemo vas držati u toku sa razvojem događaja u tom pogledu. A onda je tu i pitanje IFRS 4.9. E, rješenje koje smo mi e, predložili rješilo je pitanje e, za sve, sva osigurateljska društva. Jedina društva koja još uvijek imaju problem ili kažu da imaju su konglomerati koji imaju i bankarske aktivnosti i e, aktivnosti osiguranja. Mi ne mislimo da je dobro rješenje da ti konglomerati koriste dva različita standarda u financijskim izvješćivanjima, to je jako zbunjujuće za ulagatelje i ne dovodi do dobrih računovodstvenih rezultata. Mi vjerujemo e, da je rješenje koje smo mi predložili, a to je sveukupan pristup, da se može provesti bez nepotrebnih trošaka i truda i da ne bi trebao e, nametnuti e, konkurentne, ne bi trebalo staviti ta poduzeća u nepovoljan položaj u smislu konkurencije. Hvala predsjedniče. E, najprije da kažem da sam kao vrlo sretan što sudjelujem u ovom sastanku i kako mogu nešto reći o nama ovom odborom. Što se tiče odgovornosti i transparentnosti, upravo sam spomenuo činjenicu da smo finalizirali periodičku reviziju naših standarda, e, e, statuta i učinkovitosti, da smo dobili niz komentara. Oni su uglavnom e, izražavaju podršku za našu strukturu i naš rad. Mi odgovaramo odboru za praćenje i, i nastojimo poboljšati odnos s tim odborom Odgovornost eh, se može poboljšati transparentnošću. Kao što znate, da eh, svi su naši sastanci eh, javni, i sastanci IASB-a su javni. također radimo dubinsku analizu svih naših postupaka. Javnost može saznati sve o našim postupcima. Stoga imam osjećaj da kao globalna i međunarodna organizacija sa ovom troslojnom organizacijom e, vjerojatno imamo jedan od najboljih sustava upravljanja kad se u usporedbi s drugim međunarodnim agencijama svi e, naši dionici mogu e, imati uvid u našu djelatnost. Imamo odlične odnose sa dionicima, sa raznim skupinama pa je e, rad IASB-a i zaključci koje mi donosimo su lako razumljivi. Odgovaramo na sva pisma, sve dopise koje dobivamo e, i nijedna tema nije skrivena. E, stoga sam uvjeren da smo e, uradili sve što smo mogli što se tiče upravljanja. većina ljudi koji su imali uvida u našu djelatnost je podržavaju. Pervanš hvala predsjedniče. Ja ću koristiti jezik Dekarta, jezik e, racionalnosti. Prvo pitanje je, je političko pitanje e, kao institucija i, i suočeni se i s političkom stvarnošću. E, kako će predsjedništvo Trumpa promijeniti svijet računodovodstva? konkretnije. Ima mnogo elemenata, imate u rukama domenu koja nas jako zanima. E, e govorili se o sektoru osiguranja, e, imamo niske stope e, oporezivanja, e, imamo odgovornost samog sektora osiguranja koja je priroda e, vašeg dijaloga sa drugim institucijama koje rade na istim problemima? E, recimo, e, bazelski odbor, kako biste imali koherentnost u pristupu? Da li razmjenjujete dobre prakse? Ili se možda nekako nadmećete? Eh, vi ste u stvari komplementarni u svojem eh, pri o IFRS 4 eh, govorite, rekli ste da je to jedan konglomerat. Nemamo zapravo razloga da imamo različite načine izvještavanja. Ako je to konglomerat banka osiguranje, onda moramo imati isti pristup mora, jedan se mora prilagoditi drugome e, e, i ako jedna agencija koja upravlja ovim e, sektorima može, mora koristiti isti jezik. Možete li mi to objasniti Šekspirovim je, jezikom? Ove ovaj parlament što se će, stalno dolaziti k vama i reći vam da ne možete biti jedina institucija koja ne ulazi u evaluaciju onog što proizvodite. Pitanje utjecaja na dugoročne investicije o vaših standarda i, i, i a 9 nas zabrinjava. Imamo E, imamo norme e, o kliringu, koje su e, glavne smjernice koje vi pripremate u financijskom sektoru, to je važan element. Kažu nam da kad sam bila predsjednica ovog divnog odbora, izvješća po pojedinim zemljama. Mm, e, hoće li se ti standardi opet e, razmatrati koje ćete e, puteve, kojim ćete putevima ići u to, po tom pitanju. Imamo mnogo pitanja. Počet ćemo sa Donaldom Trumpom, jer je to najlakši dio. Amerikanci u osnovi čak i prije izbora predsjednika Trumpa su već bili odlučili da da zasada ne usvoje IFE i FRS, međunarodne standarde financijskog izvještavanja. Dakle, to se dogodilo još prije izbora i to je imalo utjecaja, naravno. Ne čujemo što ka, kaže gospođa. A nikad to nismo rekli, nikad to nismo tv. IFRS e, se e, mo, može koristiti u nekim vanjskim poslovima, ali ne u domaćim poslovima u, eh, e, u Americi. Što se tiče osiguranja, e, imamo, e, jesmo li povezani sa bonitetnim regulatorima? Jesmo. E, ključ naših standarda e, nije razvito otkloniti dva, tu se uzimaju um, u obzir e, najnoviji razvoj e, kamatnih stopa. Moramo biti malo oprezniji u bonitetnim zahtjevima e, možete uzeti u obzir buduće profite i to pripisati imovini. to može još uvijek biti pasiva a da niste ni shvatili. Što se tiče konglomerata, e, osuđujemo li taj model? Ne uopće. E, to je vrlo popularni model u Nizozemskoj prije financijske krize. E, od krize su banke prestale to raditi, ali ne osuđujemo tu praksu. Ali nije dobro da imate dva financijska standarda u jednoj instituciji. Imamo takozvani overlay e, pristup. E, e, poduzeće može posebno prikazati sve segmente IFRS-a i neutralizirati ih pa mogu prikazati isti, iste izvješće o dohodku i biti različiti od IFRS-a 9. Nemaju konkurentske prednosti. IFRS 9 da, naravno, e, gledamo dugoročan i, e, utjecaj. Mm, e, imamo analizu učinka i provedbe. Moramo vidjeti što se događa u praksi. To uključuje i pitanje je, li IFRS 9 povoljniji za dugoročna ulaganja ili ne ne znam jesam li dobro shvatio, shvatio prije, ticalo se clearinga. Nemamo standard za clearing. E, posljednje pitanje koje ste postavili. Je to izvještavanje zemlja po zemlja? I FRS 8 to nije IFRS. Aha, izvještavanje po segmentima. Da, izvještavanje po segmentima kaže u osnovi da poduzeće u pitanje e, otkriva e, kako segmentira svoje poslovanje. To može biti po zemljama ili po raznim izvorima dohodka. Konglomerat će dati e, segment za bankarstvo i posebni segment za osiguranje. Gledamo te standarde i rezultat je bio da tu nije bilo velikih problema to je, se razlikuje od onoga na što ste ukazali. E, izvještavanje zemlja po, po zemlja kako bismo e, suzbili izbjegavanje plaćanja poreza. Mm, e, kako sam vam napisao u prvom pismu, to je pitanje javne politike i time se bave tijela E, skupine G20. To je vrlo osjetljivo pitanje. Kad bismo postavili standard, e, ne bismo imali nikakve šanse da se to usvoje, jer bi političi, e, političari rekli da to ne prihvaćaju. Molim, nemojte stavljati prste u naše poslove. Izvolite. Gospodin Kamal ima riječ. Hvala lijepa. Nadam se da smo e, pomogli gospođi Beres sa onim što joj nije bilo jasno. Možda mogu postaviti pitanje e, umjesto vas. Mm, mm, mm, ne znam, možda. E, nastao sam biti od pomoći ovdje. Mm, mi smo se nekoliko puta sastali u posljednjih nekoliko godina. E, uvijek ste bili spremni da odgovarate na naša pitanja. Mislim da je to vrlo pozitivno. E, nemamo takvu situaciju s mnogim drugim e, agencijama. Mm, mm, zanima me to pitanja jer ulagači u Britaniji dolaze k meni i postavljaju mi pitanja. Neću ponavljati ono što je već rečeno. E, e, vaš online pregled o kojem ste govorili. 86 ulagača je sudjelovalo, imali ste 83 e, odgovora. Govorili su o relativnoj važnosti projekata i istraživačkih projekata. Pogledajmo broj. Moj prvi dojam je bio da ste imali ograničeni odgovor od ulagača je li to nije, možda to nefero 83 e, ili 86 je li to ograničeni e, premali odgovor imate li plan da poboljšate e, taj aspekt vašeg rada da imate više sudjelovanja ulagača u tim istraživanjima odbor se odlučio fokusirati na bolju komunikaciju u financijskom izvještavanju, otkrivanju, a manje pažnje e, pažnje polagati e, zahtjevima mjere, mjerenja. E, imate post implementacijski pregled, to je više ex, ante ocjena. Recite mi, Postimplementacijski e, izvještaj su važni. Mm. E, imate malo, e, nekoliko amandmana koje ste unijeli i s kojima ljudi nisu ljudi zadovoljni. Može, kako odgovarate na zahtjev da se dodaju nove smjernice što se tiče načela, a ne da se još usložavaju propisi? E, znam da sam postavio mnogo pitanja. Možete li nam nešto reći o, ulaganju u takozvane e, transitional resource groups, e, skupine za tranzicijska sredstva. Možete li nam o tome nešto reći? Hvala vam. Hvala gospodine Kamal. Pitanja su vrlo pertinentna. 83 ulagača nije mnogo E, jako je teško involvirati e, ulagače spontano e, poduzeća kažu da imaju mnogo ulagača imaju mnogo osoblja za te, stvari a ulagači to nemaju mi nastojimo biti proaktivni program komuniciranja s ulagačima organiziramo ili dajemo e, specifični materijal u pojednostavljenom jeziku kako bi e, ulagači mogli e, s nama komunicirati na netehnički način. imamo i skupinu ulagači u financijskom izvještavanju. Imamo 50 velikih mirovinskih fondova koji su zaista ulagači oni ulažu tuđi novac. Pa možemo reći da zaista radimo na toj komunikaciji. Naravno da je to izazovno područje. Imamo i osoblje koje je za to specijalizirano. Što se tiče održavanja eh, standarda i normi, E, ne smijemo pretjerivati s, e, e, sa nekim uskogrudnim amandmanima. Ne, ne želimo da stalno mijenjamo standarde. To je dobar komentar. S druge strane, međutim, vidimo da mnogi naši birači kažu nisu zadovoljni sa našim djelovanjem. Moramo naći zlatnu sredinu. Ako gledate promjene koje smo unijeli prošle godine, nismo, nije ih bilo mnogo. E, to ne zahtjeva velika sredstva e, za pripremu. E, ova mm, skupina za tranzicijska sredstva, to je složena tema to je obrazovna skupina koja treba pomoći e, u pripremanju i e, provedbi određenih standarda. E, priznavanje dohotka je bila prva tema. Mm, imali smo panel i imali smo neke regulatore na područni vrijednosnica. 90% pitanja smo mogli odmah na ta pa- pitanja smo mogli dati odmah odgovor. E, upravo smo objavili da ćemo imati još jednu takvu skupinu za standarde osiguranja. E, sve, e, svi osiguravatelji će morati promijeniti računovodstvo od A do, do Z. I to će biti velika zadaća. Hvala lijepa. von Njuvenhansen ima riječ. Hvala predsjedniče. I ja pozdravljam e, e, gospodu ovdje. E, vrlo nam je drago uvijek kad dođete u naš odbor. Postavljeno je već mnogo pitanja pa ću ja biti malo detaljnija. Imam dva pitanja koja se odnose na, na ESMU. U, ESMA je objavljuje e, dijelove svoje e, povjerljive izvješte o provedbi. Mm, mm, imamo relevantne informacije o, primjeni IFRS-a, tu imamo 14 odluka e, koje su donesene od nacionalnih tijela od 2014. do 2014 ESMA e, želi obavijestiti e, dionike na tržište o onome što znači sukladno sa IFRS-om. Htjela bih znati jeste li uključeni u to, e, da li to provjeravate u, vašoj agenici, u vašem odboru, to sukladno sa IFRS propisima. Drugo pitanje, već ste nešto spomenuli o elektronskim financijskim podacima. U natjecanju e, snižavanja e, troškova i administrativnog tereta administrativni podaci moraju biti, e, mogu se morati nekako lako čitati. Taksonomija IFRS-a se mora prenijeti u strukturirane podatke u elektroničkom izvještavanju. Mislim da, to je, da je to dobar razvoj. Pitanje e, za vas je gdje smo tu sada u tom postupku i kako e, o tome razmišlja ostatak svijeta. E, podaci koji se mogu mašinski čitati. Što o to misle E, druge države, 145 država koje ste spomenule, koje nisu članice Europske unije. Hvala vam na pitanjima. Nisam bio svjestan te inicijative ESME e vezano uz uporabu povjerljivih eh, podataka pretpostavljam da će prethodno oni biti učinjeni anonimnima eh, vidim kako bi to moglo biti korisno. Prije svega sva suradnja članica ESME, naravno znamo da je provedba i dalje nacionalna odgovornost. Dakle, sve što oni mogu učiniti jest uspoređivati što međusobno e, rade i to čine već pet godina i mogu vam reći da to daje fantastične rezultate. Značajno je porasla razina provedbe u Europi i e, znam da imaju vrlo snažna ograničenja u smislu zaštite povjerljivih podataka, pa e, koliko ja znam mi kao odbor ne sudjelujemo u njihovu radu, ali to ću još provjeriti. Dakle, mi pišemo pravila pa nismo uključeni u provedbu, jel? To je i u redu. Da, ali ako oni šire najbolju praksu, možda bi bilo korisno da vi za to znate. Da, mi općenito govoreći blisko surađujemo s regulatornim tijelima diljem svijeta jer informacije koje nam oni daju vezano uz provedbena pitanja često nam govore i o, o mogućim slabostima u standardima koje onda moramo ispraviti. Dakle, siguran sam da ćemo biti s njima u kontaktu. Gospodine predsjedatelju, ako mogu samo nešto reći. Mi smo potpisali s ESMOM jedan sporazum o suradnji kao i sa Joskuom, a Josku također e, treba dijeliti informacije o provedbi. Dakle, koristeći informacije koje dolaze s terena, kroz regulatore vrijednosnica pomaže nam da razumijemo kako ta provedba funkcionira. Dakle, imamo tu mrežu e, i e, sve funkcionira veoma dobro. Hvala vam lijepa. Evo, dopustite samo kratak odgovor. Dakle, iznimno je važna razmjena informacija. Investitori koriste više od 70% informacija, financijskih informacija u digitalnom obliku. Dakle, digitalne informacije iznimno su važne. Mi možemo zacrtati određenu taksonomiju kako bi se onda mogao koristiti um, XML ili neki e, drugi oblici ili pak moramo na drugčiji način urediti financijske informacije kako bi se one mogle prenositi digitalnim putem. Sada na tržištu postoji i softver koji omogućava da se iščitaju nenumerički dijelovi financijskih izvještaja i da ih se sažme. Dakle, postoje goleme mogućnosti e, i treba ih iskoristiti. A preostali dio svijeta pa što se tiče preostalog svijeta, o tome moramo razgovarati na odboru za praćenje, jer ja mislim da regulatorni e, svijet je dakle otišao napred na određeni način, a o tome smo razgovarali i sa SCIM. E, Hvala vam lijepo, Fabio Demazi. Zahvaljujem predsjedatelju, čestitam na vašem e, ponovnom izboru na mjesto predsjednika Ekona. Moje prvo pitanje je za gospodina Mišela Pradu. Govorili ste o transparentnosti i o odgovornosti, pa bih htio pročitati jedan kratki odlomak iz izvješća Stolojan koji je dobio veliku potporu gdje stoji da IFRS e, e, informacije i dalje ovise na dobrovoljnom doprinosu e, te se poziva e, komisija da se e, diversificira financijska struktura i da se tu uključe informacije iz različitih interesa. Dakle, ovdje u parlamentu ne govorimo samo o otvorenosti naših sastanaka u tom smislu o transparentnosti, nego govorimo i o financijskom ustroju. E, potom vratio bih se na pitanje koje je postavila e, kolegica Prvoš Perez, dakle vezano uz izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza. Vi ste rekli da je to političko pitanje kojim se mora pozabaviti e, G20. Slažem se, to je važno političko pitanje, ali vi ste stručnjaci za to područje, pa mislim da možemo očekivati očekivati nešto što ponovno možete naći u izvješću Stolojan koji poziva EFRU i komisiju da provjere omogućavaju li računovodstveni standardi utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, mislim da je potrebna barem neka procjena e, ili mislite da se takva odluka treba donijeti negdje drugdje, pa me zanima namjeravate li napraviti takvu procjenu. I posljednje pitanje također se temelje na izvješću Stolojan e, gdje se postavlja pitanje nekih odredbi koje omogućavaju kratkoročnu volatilnost u financijskim izvješćima. Meni se iz vaših izjava čini kako mislite da je rad na e, standardima financijskih izvješća završen ili pak namjeravate na tome još nešto raditi. Što se tiče vašeg pitanja vezanog uz financije, moram reći da sustav još nije e, stabilan, on se s vremenom poboljšavao, razvijao i mislim da je sada mnogo jasniji. Danas e, se on temelji E, na tri izvora financiranja dvije trećine sredstava dolaze od onoga što nazivamo javno e, potpomognutim doprinosima. Dakle, ti se doprinosi određuju u odnosu na BDP i e, od prije nekoliko godina. U tom području sve je jasno, nitko tu ne postavlja nikakva pitanja, iako u nekim ciljevima možda imamo poteškoća sa ispunjavanjem cilja, dakle sa dobivanjem odgovarajućeg iznosa. Većina zemalja, međutim, koje danas koriste međunarodne standarde za financijsko izvješćivanje, dakle IFRS, daju svoj doprinos koji se temelji na, osnovu na, osnovi e, BDP-a. E, zatim još jedan izvor financiranja e, su e, neke velike mreže, a treći izvor su naši vlastiti resursi koji se temelje na našim publikacijama, izobrazbi koju pružamo i slično i nastojimo pojačati upravo to područje, pojačati svoje sposobnosti u tom području no vodimo računa o tome da s jedne strane imamo javno dobro koje moramo isporučivati besplatno, a s druge strane dajemo određenu dodatnu vrijednost svojim radom i to možemo onda naplatiti kao intelektualno vlasništvo. Sveukupno govoreći, e, trenutačna financijska situacija naše organizacije uvelike se poboljšala. E, ja sam u organizaciju ušao prije pet godina, ovo je moja zadnja godina. Prije pet godina jedva smo imali bilo kakve pričuve, a danas imamo pričuve e, koje su nam dostatne za godinu dana. To nije mnogo, ali to je razumni iznos za organizaciju poput naše. Da, slažem se da bi se financiranje organizacije još moglo poboljšati. Što se tiče izvješćivanja po pojedinim zemljama, u velikoj većini država koriste se drugčiji standardi za porezne svrhe. Dakle, države često imaju vlastite standarde za porezne svrhe koji su često veoma podrobni i to već uzrokuje poteškoće. Također izvješćivanje po zemljama bi nas dovelo do brojnih podrobnosti koje se ne bi dobro uklapale sa onime što mi radimo. Dakle, ja ne kažem da to nije važno, razumijem da tu postoji javni interes o kojem vi govorite, ali naravno to je pitanje javne politike, a ne računovodstvenih standarda naša svrha je da izradimo temelj za sustav oporezivanja. Kao što sam rekao kad sam prvi puta govorio, ja mislim da doista ne postoji nikakva šansa da se jedan jedinstveni standard usvoji u čitavome svijetu. Hvala vam lijepo, Mihajl Rejmon. I ja bih se htio zahvaliti za vaš redovan dolazak u naš odbor. Mm. E, budući da i vas mi u značajnoj mjeri financiramo, mislim da moramo imati takvu razmjenu informacija. Pet konkretnih pitanja e, o upravljanju kod sastava e, IASB-a parlament je tražio da financijski ministarstva, korisničke organizacije, e, organizacije za zaštitu potrošača da moraju biti uključeni. E, a vi e, konkretno kako izgleda sa ova tri skupine koje je parlament tražio, što namjeravate napraviti u, na tom području? Dodatno pitanje, u pravilima vašima stoji da tijela e, da, um, morate imati na, najmanje 30% žena. Ni to niste ispunili. Imate li planove da to promijenite i povisite kvotu te ispunite? Treće pitanje, e, e, nadzorni odbor, vaš od, da li taj e, odbor ima aktivnu ulogu ili e, samo nadzornu ulogu. E, dva sadržajna pitanja. Kad se govori o, dvojnim institucijama, do sada smo shvatili propisi tako Mm, da mm, treba ukloniti podršku za eh, te djelatnosti, kako eh, s time stoji stvar. Eh, klimatska zaštita, parlament je tražio da ocjena klimatskih rizika budu dio radnog programa. E, sada imamo samo skromna sredstva za nadzor e, tog područja. E, ovo je vrlo jedan slab odgovor. To je daleko od onog što je zahtijevao parlament. Imate li namjeru da na tom području svoju djelatnost poboljšate? Možda da počnem od posljednjeg pitanja vezanog uz klimatski rizik. Dakako, mi nemamo stručna znanja kako bismo o tome pisali standarde, no u uvodnim napomenama rekao sam kako smo svjesni da postoji sve veća potreba diljem svijeta e, za integriranim načinom izvješćivanja koji će uključiti podatke o klimatskim promjenama. Dakle, treba nam okvir u kojem će tvrtke moći izvještavati i onim stvarima koje ne potpadaju pod naše stručno područje, ali koje koje će im omogućiti da izvještavaju o onim stvarima koje će zainteresirane strane moći pročitati. U našim standardima također treba još napraviti važan posao, recimo kad je riječ o nedostupnim sredstvima, sredstvima koja su na neki način vezana. Dakle, to je također nešto čime se možemo u e, budućnosti pozabaviti. Što se tiče e, našeg Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde, odbor mora biti neovisan, mora ne predstavljati neku organizaciju, već govoriti na temelju vlastite stručnosti. U odboru je uvijek bilo i regulatora. Ja prije nego što sam postao predsjedatelj e, Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde, bio sam u regulatornom tijelu u Nizozemskoj. Prije toga sam se e, bavio recimo mirovinskim sustavom, zaštitom mirovina i slično. Dakle, mi uvelike vodimo računa o interesu šire javnosti. To je recimo nešto što je i u mom DNK. Kao što sam u našem odgovoru napisao, pet ili šest osoba koje su trenutačno u odboru dolaze iz javnog sektora. U ovom trenutku 30% članova odbora su žene, slažem se s vama, to još uvijek nije dovoljno, iako je to bolje nego što je bilo prije pet godina. Dakle, imamo tri članice odbora, jedna od njih je potpredsjednica. Predpostavljam da će za pet godina biti polovica e, žena u odboru. Kad pogledam e, djelatnike koji rade za nas, vidim da e, budućnost ide upravo u tom smjeru. Oprostite, bilo je još jedno pitanje koje nisam dobro razumio. proteklih godina, koliko smo shvatili, rekli ste da postoji novi standard koji predstavlja rješenje problema Evo, možda bih vam mogao na to pitanje odgovoriti naknadno. U redu. Hvala vam lijepa. Čini se da se nitko više ne javlja za riječ. A gospođa Permaš Berez, izvolite, kratko molim vas. Moje pitanje nije bilo o kliringu nego o leasingu. E, e, to je jako aktualno pitanje u izvještavanju zemlja po zemlja. Ne slažem se s vama E, I nisam jedina koja se ne slaže. Rekli ste da je to politička odluka. E, Michel Brada je e, rekao da ste financirani javnim novcem. Mm. Kad tražimo da imamo transparentno zemlja po, po zemlja, moramo imati izvještavanje zemlja po zemlja. Um, kad više ne znamo gdje se ostvaruju dobiti e, ne znam, u, u, proizvodnji tog i tog e, proizvoda ne možemo više slijediti stvari. E, porezna osnovica, na primjer. tu trebamo transparentnost o stvarnosti djelovanja svake zemlje. Međunarodna zajednica traži od tje, vašeg tijela da ide dalje. Možda to od vas ne traže računovođe, ali e, to traži javnost. Mm, mm, mm, e, e, revizija IFRS-a 8 je dovela do rasprave. Ja bih željela više pojašnjenja u, o tome. Bojim se da ću se početi ponavljati budem li ponovno odgovarao na vaše pitanje. Doista imam razloga reći da postoje mnoga javna tijela koja ne žele da se time bavimo, iako razumijem da vi to želite i u široj zajednice koja se bavi financijskim izvješćivanjem, tu ne govorimo o velikoj četvorki, pitanje podjele financijskog izvješćivanja na izvještaje za svaku zasebnu zemlju bi financijske izvještaje učinilo silno obimnima i po našem mišljenju to nije u općem interesu. Prostite, prevoditelji nisu čuli pitanje. Da, to je u ovom trenutku u rukama Europske unije. Ispričavamo se, zastupnica ne koristi mikrofon. Koja je općenita svrha vašeg prijedloga i što želite postići? To je jedna od najvećih inovacija u računovodstvu, dakle odgovornost koja se odnosno oprostite dakle eh, financijska pasiva koja se sada često ne vidi, sada će se jasno vidjeti i više se leasing neće isplatiti kako se isplatio do sada. Dakle, stavljali ste stvari pod leasing samo kako ga ne biste imali u bilanci. To više neće biti moguće. Hvala vam lijepa, ovo je bila veoma korisna rasprava. Naravno, moramo nastaviti i E, raz, dalje razgovarati o pojedinim temama, uključujući izvješćivanje za svaku zemlju posebno, ali za sada vam zahvaljujemo i e, radujemo se narednim susretima. So we can move to point 15 Možemo sada prijeći na 15. točku dnevnog reda, a to je nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas ćemo se usredotočiti na nedavno usvojenu direktivu o distribuciji osiguranja i čitav niz provedbenih mjera povezanih s tom direktivom. Ja bih sada želio izraziti dobrodošlicu Natali Berže iz eh, Europske komisije, Katje Vrce iz odjela za zaštitu potrošača EIOPE. E, eh, izražavam dobrodošlicu i članovima vaših timova da dakako ovdje je i e, naš izvjestitelj. Prije svega, ovo je 26. puta da razmatramo e, provedbene mjere i delegirane akte. Mislim da je ovakav nov način rada, nova organizacija našeg rada iznimno važna jer ovo je doista ključan dio zakonodavnih aktivnosti Europske unije i mislim da tu pokazujemo da parlament ima sve veću sposobnost nadzora nad provedbenim mjerama. Kao što sam već rekao, danas ćemo se baviti direktivom o distribuciji osiguranja, dakle u veljači 2016. EIOPA je dobila mandat da razmotri moguće provedbene mjere koje može donijeti komisija. EIOPA je donijela svoj nacrt tehničkih savjeta, a konačne tehničke savjete donješće sljedećeg tjedna prije roka koje je zacrtala komisija 1. veljače. Dakle, Ovdje je riječ o procjeni prikladnosti proizvoda za potencijalne e, korisnike, e, sprečavanju sukoba interesa i nekim drugim temama koje su sve veoma važne za korisnike osiguravateljskih proizvoda. Dakle, ovdje je riječ o različitim e, vrstama osiguravateljskih proizvoda a Pokrenute su i konzultacije od strane EOPA kako bi se dobilo mišljenje svih dionika o tome trebali neke um, osiguravateljske proizvode, odnosno financijske proizvode koje se temelje na osiguranju smatrati smatrati e, prikladnim, e, smatrati složenima ili pak jednostavnima. Krenut ćemo od Katje Vrc, pa zatim Natali Brže, svaka od vas ima na raspolaganju pet minuta, a nakon toga ćemo riječ dati našim zastupnicima. Katje Vrc, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, htjela bih zahvaliti zastupnicima u odboru EKO na ovoj prilici da vam iznesemo mjere EIOPA 2 vezano uz direktivu o distribuciji osiguranja. Tu je riječ o našim tehničkim savjetima komisiji, a vezano uz provedbene mjere a vezano uz takozvani IPID, odnosno dokumente s informacijama o osiguravateljskom proizvodu. Dakle, dobrobit potrošača nalazi se u samoj srži našeg interesa i e, temelj, sve što radimo temelji se na jedinstvenoj e, knjizi Europske unije koja govori o zaštiti potrošača. Dakle, 30. siječnja mi ćemo donijesti finalne tehničke savjete, odnosno računamo da će nacrt tehničkih savjeta odobriti naš odbor, pa sve ovo što danas kažem naravno ovisi o odobrenju odbora. Naša namjera da ispunimo rok koji nam je zadala komisija za tehničke savjete, prvi veljače, a zatim i 23. veljače, a to je rok za izradu IPID-a, odnosno dokumenta s informacijama o osiguravateljskom proizvodu. Sve što radimo temelji se na opsežnim e, javnim konzultacijama. Imali smo internetski, e, internetsku anketu i početno, e, početne konzultacije s javnošću još u veljači prošle godine i svi naši prijedlozi prošli su ocjenu učinka. Što se tiče samog sadržaja, govorit ću prvenstveno o nacrtu tehničkih savjeta o delegiranim aktima. Prva tema tiče se sprečavanja sukoba interesa i poticaja. EIOPA smatra da je važno da postoje jasna pravila vezano uz prepoznavanje sukoba interesa kako bismo se pobrinuli da se osiguravateljski proizvodi distribuiraju e, u skladu s najboljim interesom potrošača Također e, ne zalažemo se za uspostavu distribucijskog modela koji bi se temeljio na naknadi, a na uštrb e, distribucijskog modela koji se temelji na proviziji. Također kategorički ovdje mogu izjaviti e, da ne nastojimo na neki neki e, zakulisni način omogućiti e, plaćanje za određene poticaje za sklapanje ugovora o osiguranju i e, želimo vrlo jasno odrediti sve one situacije u kojima se uobičajeno pojavljuje sukob interesa. također sukladno zahtjevu komisije da damo svoje e, svoj savjet, naši savjeti temelje se na popisu kriterija gdje prema kojima bi se moglo odrediti da li poticanje na sklapanje određenih ugovora o osiguranju e, može, odnosno postoji li vjerojatnost da će negativno utjecati na e, potrošače. Također predlažemo da se ta procjena utemelji na sveukupnoj analizi koja će uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji mogu povećati ili smanjiti opasnost od negativnog utjecaja. A jednako tako želimo osigurati da postoje odgovarajuće organizacijske mjere koje će dovesti do smanjenja opasnosti od negativnog učinka. Kad je riječ o nadzoru nad proizvodom i upravljanju proizvodom, smatramo da je iznimno važno da se interesi potrošača uzmu u obzir tijekom čitavog životnog ciklusa pojedinog proizvoda. Istodobno uzimamo u obzir i važnost proporcionalnosti s obzirom na raznovrsnost e, osiguravateljskih proizvoda i distributora na tržištu. Na primjer, kad je riječ o ciljanom tržištu, posebice ovdje govorimo o profilu rizika, složenosti i prirodi samog osiguravateljskog proizvoda. Povrh toga povećali smo prag za one situacije kada imamo posrednika u osiguranju koji se smatra proizvođačem e, proizvoda u osiguranju i s druge strane pojasnili smo da postoji obveza identifika, e, prepoznavanja negativnog e, učinka e, u slučaju da se primjenjuje samo ciljano tržište i osobito kad je to relevantno sa gledišta zaštite potrošača. Također napravili smo značajne izmjene na popisu kriterija vezano uz određivanje pogodnosti, prikladnosti i izvješćivanja e, korisnika. Vrlo kratko, kad je riječ o IPID-u, odnosno dokumentima s informacijama o osiguravateljskim proizvodima, smatramo da je to značajan rad koji treba napraviti kako bi se omogućilo potrošačima da što jednostavnije usporede različite proizvode i da donesu e, odluku koja se temelji na odgovarajućim informacijama. E, zbog toga smo taj IPID učinili još dodatno pristupnim, lakše razumljivim i pogodnim za e, korištenje u digitalnom svijetu. Kad je riječ o dužini IPID-a, podržavamo e, prijedlog da to budu dvije A4 stranice, ali dopustili bismo i tri, tamo gdje proizvođač osiguravateljskog proizvoda može pokazati da je to doista potrebno. Dakle, u zaključku možemo reći da da smo slušali sve ono što su različiti dionici rekli da izaziva njihovu e, zabrinutost i smatramo da smo istodobno uspjeli osigurati visoku razinu zaštite potrošača koja se temelji na e, našem iskustvu nacionalnih supervizora. Hvala vam lijepa. Hvala, Natali Brže, izvolite. Uh, Hvala lijepa, predsjedniče što ste pozvali komisiju e, e, na ovo e, prespitivanje ovo vrlo važnom zakonodavnom aktu o distribuciji osiguranja. Htjela bih zahvaliti EOP na sjajnom poslu koji su obavili u pripremi tehničkih savjeta i na sjajnoj suradnji. Prije svega, ako mi dozvolite, htjela bih govoriti o općem kontekstu koji je doveo do provedbe e, direktive o distribuciji osiguranja. Znam da su dionici izrazili određene zabrinutosti u vezi sa vremenskim okvirom za provedbu, kad je o tome govorila. Vjerujem da i komisija i EOPA su uložili najveće moguće napore kako bi se pobrinuli da e, dionici dobiju koliko god je moguće vremena za pripremu. Dakle, u smislu transpozicije prenošenja ove direktive o distribuciji pokušavamo pomoći državama članicama kako bismo osigurali potpunu cjelovitu, potpuni cjeloviti prijenos do e, e, roka. Organizirali smo u, je, na jesen i radionice, e, još jedan i u ožujku Naravno, tajništvo Ekona jako je dobrodošlo. E, pozvani ste na, tu radionicu. Kako bismo olakšali primjenu e, direktive o distribuciji osiguranja, pripremili smo zahtjev za tehnički savjet, e, što je prije bilo moguće unaprijed, i e, mi ćemo vas informirati o pripremi tih tehničkih savjeta. o, ti savjeti su e, prosljeđeni EOP, EOP, što je prije bilo moguće e, i e, rad, radili smo u suradnji sa EOP-om kako bi im omogućili prenošenje tog tehničkih savjeta što je brže moguće, dakle do 1. veljače, do roka i do 23. veljače. Nakon primitka tehničkih savjeta EOP mi ćemo naravno učiniti najbolje što možemo kako bismo mogli nastaviti sa dovršetkom naših delegiranih akata kako bismo ispunili e, e, ovlast koju nam je dao zakonodavac. Dakle, zakonodavac nas je ovlastio za donošenje delegiranih akata o ocjeni pogodnosti e, e, e, i morat ćemo i usvojiti i tehničke standarde o formatu za prezentaciju informativnog dokumenta o osiguravateljim proizvodima za online te proizvode. Smatramo da su te provedbene mjere izuzetno važne, važni elementi za uspješnu primjenu direktive o distribuciji osiguranja. Potpuno smo svjesni činjenice kako e, je potrebna najveća moguća transparentnost kako bi dionici mogli dobiti e, e, pravovremene informacije i kako bi je mogli primijeniti, kako bi se mogli pripremiti za primjenu i to učiniti na vrijeme. E, kada e, e, izvršavamo svoje delegirane ovlasti mi ćemo se pobrinuti da i delegirani akti i tehnički standardi donesu najveću moguću korist sudionicima na tržištu kao i nadležnim vlastima tako što će dati bitnu bitne praktične smjernice, povećati pravnu sigurnost, a sve sa ciljem e, e, ostaživanja potrošača i dostizanja najveće moguće e, razine zaštite potrošača. Naravno, tu će nama referentna točka biti to što se moramo pobrinuti da kada pripremamo delegirane akte da se držimo e, teksta koji je apsolutna referentna točka. E, e, dakle, to je tekst direktive i jako ćemo paziti i, i, izbjeći E, rizike povezane sa e, delegiranim aktima, odnosno da se e, oni, da oni ne odstupaju od odredbi na razini 1. Rado ćemo primiti tehnički savjet EOP. Nakon što primimo taj tehnički savjet, onda ćemo postupati što je brže moguće kako bismo E, donijeli delegirane akte komisije bez odgode. Naravno i dalje ćemo blisko surađivati sa našim kolegama iz parlamenta kako bismo olakšali e, kontrolu tih delegiranih akata i kako bismo sudionicima na tržištu što je prije moguće e, vrlo jasno rekli kakva su nova pravila koja će osigurati najveću moguću zaštitu potrošača. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Iskoristit ću i priliku kad govorimo o osiguranju da čestitam komisiji e, na e, sklapanju e, ugovora sa SAD-om o osiguranju i reosiguranju, a sada dajemo riječ izvjestitelju. Hvala predsjedniče. Ja bi se nadovezao na ono što je gospođa Berže na kraju rekla. Kao parlamentarci smo se dugo borili za ovaj kompromis Eh, raspravljali smo s vijećem, to nije bilo jednostavno. Eh, očekujem od EIOPA da u svakom mm, poslu koji je tu uključen da eh, pazi na razinu 1. Mm, u studenom sam napisao jedno pismo predsjedniku EIOPE, 15. prosinca mi je odgovorio Odgovor je bio, e, moram reći, e, neobvezan mm, i daje pravo parlamentu, ali nacrti koji pred nama jesu odstupaju od toga. Prvo, e, to je upravo rečeno, poticaje mora se osigurati da posrednici osiguranja rade na osnovi provizije to eh, je na, eh, razina jedan, ni, ne eh, obvezuje na to provizija ostaje ako ne šteti korisnju. Države članice mogu dati zabranu za proviziju države članica. Ono što je opa napravila sa takozvanom crnom listom da ova negativna lista ne odgovara zadaći. Ako nemamo pozitivnu listu, onda Europa mora dati kriterije, a ne samo isključive razloge. Ti kriterije treba formulirati prema nacrti, onda se možemo... Sukob interesa je druga stvar. Da, ovdje e, je napravljen pokušaj da se MIFID 2 eh, eh, eh, pomješa sa IDD-om. Usporeda sa MIFIDom 2 pokazuje da da tu imamo poticaje kao sukobe interesa. U taj stavak u IDD-u je svjesno izostavljen Molim stoga Europu i komisiju da se drži e, razine 1. E, zahtjevi za upravljanje u EJEPI e, imamo jedan negativni ciljno tržište i to ne odgovara našem propisu o razini 1. I zadnja stvar koju želim reći EIOPA ne razdvaja od onega koji koncipiraju osiguranje i koji ih prodaju. E, e, pa propisi, posrednici e, mogu biti izjednačeni sa onima koji koncipiraju osiguranje. A to ne propisuje razina 1. Zato nemamo većinu u parlamentu. Prošli tjedan smo imali e, crni popis e, poreznih oaza, ako se toga ne držimo onda e, stvar propada. Molim EIOP-u i komisiju da se što je više moguće drži razine 1, a ne da o da onda dobijemo u ljetu provedbeni akt i da onda to moramo provjeriti tijekom ljeta. To ćemo odbiti. Molimo ova tijela e, da se drži razine 1 bez odgode e, i komisiji e, upućujemo zahtjev da nam dade dovoljno vremena za razmatranje. Komisija koja, kao što sam čuo, je spremna a, i Europa se moraju držati e, razine 1. Hvala lijepa izvjestiteljici. Mislim da je ona bila zaista jasna a i naš rad pokazuje da je parlament spreman odbiti delegirane akte ako nisu u skladu sa bjerama razine 1. Što se tiče kluba SDA, ne vidim izvjestitelja u sjeni. E, vi ste u Taljar? E, Ja zamjenjam gospođu Stajler danas. Katrin Stajler podržava našeg izvjestitelja iz tri razloga. Prvi razlog je je praksa koju je e, e, započeta u ovom mandatu je zahtjev e to smo vidjeli u nekoliko navrata E, moramo podsjetiti na nadzor parlamenta e, u, e, vezano za delegirane akte. I ono što je formulirano u razini 1, gospođa Stajler brine koherentnost između direktive i delegiranih akata E, nju brine e, sposobnost e, malih korisnika da se drže svih delegiranih akata koji su predloženi. I imamo i zabrinutost zbog konkurencije između raznih aktera arbitraža između uh, učinkovitosti i interesa korisnika kao i nepoštene brine i nepoštena konkurencija. Katrin mm. mm, Styler kao i svi mi u ovim slučajevima je pod jakim pritiskom uh, od strane aktera na tržištu E, imamo odlaganje e, provedbe e, zakonodavstva. To zabrinjava. Stoga je jako važno da komisija bude budna i pazi na ove probleme koji su ovdje spomenuti. Evo, toliko je htjela reći gospođa Stajler. Ashley Fox eh, će sada govoriti za EKR. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem kolegama eh, u komisiji što su ovo danas eh, za nas pripremili. Brine me. Vremenski raspored koji smo usvojili to će e, biti važno za cijelu industriju i treba će 12 do 18 mjeseci za probe, za provedbe. E, e, a vremenski okvir koji se sada predlaže je manje od 6 mjeseci to neće da, biti dovoljno vremena za e, testiranje sustava i zaštitu potrošača. E, pa, e, želim postaviti pitanje EOP, smatraju li one da je dano dovoljno vremena svim dionicima, osobito malim poduzećima, koji će biti u velikoj mjeri pogođeni i koji su manje sposobni brzo odgovoriti od velikih poslovnih subjekata. Isto tako nisam zadovoljan količinom e, testiranja e, potrošača koje je provela EIOPA mislim da nije dovoljno razmotreno e, je li taj IPIT informativni dokument o osiguravateljnim proizvodima da li je testiran na razne rizike za online prodaju da li su uzeti u obzir i maloprodajni potrošači a treba e, e, uzeti u obzir koji puta treba e, pokriti više struke rizike i personalizaciju. I na posljedku predstavajući jedna općenitija stvar, bitno je da EOPA ne odstupi od teksta razine 1 i ide dalje od onoga čemu su se suglasili su zakonodavstvi. U tekstu se upućuje na crnom, e, crnom listi definiranju što je sukob interesa i zabranu prodaje izvan cijenih tržišta. Sve to e, prekoračuje e, zahtjeve razine 1. Drago bi mi bilo čuti objašnjenje eOP komisije zašto su krenuli na područje za koje ih mi nismo vlastili. Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim ovdje govornike iz guea niti zelene, ni alde. Gospodin Lemberson, vi govorite u čije ime? Izvolite, imate riječ. obećao sam Svenu da 11. puta kad ga zamijenim da će to biti besplatno, ali do tada mu to ne plaćujem. E, e, dobio sam nadahnuće e, od odvjetnika grada Londona o tome koliko mu moram zaračunati. Ali nemojte mu reći, poslaću mu račun pa će se iznenaditi. Biću manje spontan nego obično jer ću čitati natuknice. Dakle, rad na provedbi ove direktive o distribuciji osiguranja provest se u vrijeme kada su koristi e, e, na tržištu manje od potencijala. Ulagatelji su suočeni s jedne strane sa okolišem u kojem se imaju mali povret, a velike, veliki su im troškovi, a financijski posrednici, upravitelji imovinom e, se izvlače i, i dobivaju većinu novca koji je na raspolaganju. Usprko snažnim naporima taj će problem stvarati siromaštvo, e, smanjit će kvalitetu e, života građana. Iskustva država članica s druge stranice kao što je Švedska pokazuju da djelatna regulacija e, je moguća koja pomiruje i potrošače i pružatelje osiguranja. Dakle, potrošači su zaštićeni, a privatni pružatelji e, e, osigurateljskih proizvoda ih mogu, imaju široki raspon proizvoda koje mogu nuditi. To se ne dograđuje na zakonodavni tekst dogovoren između e, Europskog parlamenta vijeća i komisije kako bi se djelotvorno dao doprinos zaštiti potrošača. Treba koristiti sve dijelove direktive da se smanji nepotreban teret sudionicima na tržištu, i da se osiguraju e, jednaki položaj svima koji su na tom sektoru. Jako je važno da institucije i akteri koji sudjeluju u, e, u radnom postupku koji provodi i komisija i države članice da ne e, ustuknu pred jednostranim zahtjevima industrije koji su glasniji od institucije za zaštitu potrošača E, neka potrošači e, više, imaju više koristi od ulaganja koristi jedinstvenog tržišta. E, no, usmjeravajući se na ključna područja sukoba interesa, pozdravljamo to što je Jopa želi prihvatiti načelo na visokoj razini i procijeniti njegov utjecaj na potrošače. Taj pristup može djelotvorno e, zaštititi za, e, interese potrošača. E, Veselimo što ćemo surađivati sa predstavnicima EOP-a, komisije i država članica kako bi ta direktiva bila tem, temeljne točka za zaštitu potrošača i konkurentne proizvode. Amen. Yes, uh, A sada počinjemo sa spontanim javljanjem. Prvi govornik je Alfred Sand. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovisno o tome e, kako zakonodavac regulira industriju osiguranja, krajnji učinak će biti na potrošača koji treba imati istu razinu zaštite u cijeloj Europskoj uniji, no treba imati na umu regulatorni trošak. E, ne možemo imati jedan pristup za sve jer ćemo stvoriti teret i nećemo e, doprinijeti zaštiti potrošača. E, zato je ima smisla to pitanje urediti direktivom, a ne uredbom. A EIOPA zapravo izrađuje temelj na temelju kojeg će komisija izrađivati mjere E, tu treba imati na umu i mala poduzeća i mikropoduzeća. Takav je slučaj u Malti, ali vjerujem i na drugim e, otočnim izoliranim područjima i zato delegirani akti trebaju biti razmjerni, odgovarajući jamčiti određeni stupanj fleksibilnosti za onima kojima je to potrebno proizvođačima, e, e, posrednicima i distributerima na vrlo niskoj razini. U ovom tekstu, ja mislim, nema fleksibilnosti. Treba uzeti u obzir načelo razmjernosti, a to znači tehnički savjet, mala i mikro poduzeća moraju biti stavljeni u poduzeću, pod, položaj kada su osiguratelji i posjetnici, moraju e, e, imati odgovarajuće makroparametre. E, oni ne smiju imati preveliki troš teret jer će na koncu sve to morati platiti potrošači. Mnogo e, operatera u mojoj zemlji upozorilo me na taj problem i ja samo želim reći kako oni nisu zadovoljni. To se može e, e, riješiti zdravim razumom, vidjeti i uključiti u sve to način funkcioniranja mikro subjekata. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniče, neću biti dužiti ali htjelo, htio bih e, e, istaći podršku izvjestitelju. On je istaknio pet e, područja po njegovu i mom mišljenju i mnogih drugih članova odbora izašli smo iz razine mandata razine 1. Mislim da je to vrlo ozbiljna stvar. I imam Mislim da ovaj odbor e, ne smije prihvatiti delegirani akt ako e, on odstupa od e, sastava razine 1. To je važno načelo koje moramo koristiti u ovom slučaju ako ne dobijemo, ne dobijemo adekvatan odgovor. E, shvaćam teškoće i ope i komisije, e, ali e, pristup mora biti uravnotežen. S jedne strane, kao što je posljednji govornik rekao, imate mnogo malih mikropoduzeća kao posrednike u vrlo konkurentnom okolišu. S druge strane imate zabrinutost potrošača koji trebaju zaštitu u, u, na tom području. Moramo osigurati e, uravnoteženi pristup i osigurati da se e, IDD, primjenjuje e, uravnoteženo. Mislim stoga e, da je važno da se to ne koristi kao E, nešto negativno e, u smislu primjene IDD-a. Moramo imati e, više obzira prema malim i mikropoduzetnicima i posrednicima kako bi se mogli uskladiti sa konačnim proizvodom. Ponavljam, da li je E, dobro da EOPA e, diferencira između raznih e, klasa osiguranja, životno, neživotno i tako dalje. Mm, to je pitanje, ono što je rekao gospodin Fox. Šestmjesečni period za implementaciju. To nije realistično. Niti za industriju, niti kao što ste rekli e, za potrošače. E, a ni za regulatore to nije dobro. To nije dovoljno vremena da se stvar testira. Hvala. Hvala. Prema tome možemo... EOPA ili komisija pa ima. Hvala mm, predsjedniče. Ja ću se potruditi da pokrijem sve što je ovdje izneseno. E, govorilo se o, o sukladnosti sa razinom 1. Prvi argument je bio e, gospodina Langena e, zabrana poticaja Naravno, e, razina 1 ne smije e, uvesti e, zabranu primanja ili plaćanja. Nećemo uvesti takovu zabranu. To nije bila intencija ni u provedbi, niti u konačnom savjetu koji smo dali odboru. Cilj e, e, liste koju smo uveli u revidiranom nacrtu koji smo poslali otpor jeste da osvijestimo tržište, da e, je interes potrošača u, na kocki ako se i plaćaju ili primaju. A što se tiče druge stvari, takozvani onoj crnoj listi, koja je nekoliko govornika je to spomenulo tu. Mi ne podržavamo gledište da smo predložili crnu listu ili da, će, ili da namjeravamo imati e, takvu crnu listu u konačnom tehničkom savjetu od nas se tražilo da dademo primjere e, okolnosti gdje može doći do štetnog utjecaja, a ne gdje taj utjecaj se stvarno i dešava. Mislim da crna lista nije dobra ideja. Ono što smo u stvari napravili u revidiranom nacrtu jeste da smo uveli takozvanu metodologiju metodologija ima e, tri faze. U prvom redu ima visoku razinu načela e, gdje dolazi do e, štetnog utjecaja. Poticaji su štetni za kvalitetu ili uslugu ili prirodu ili opsek pa poticaj nije u interesu potrošača Sljedeća e, će, su kriteriji za ocjenu e, povećanog e, rizika štetnog utjecaja. A treće i vrlo važno, jesmo ustanovili horizontalni okvir ocjenjivanja da vidimo ima li povećanje ili smanjenje štetnog utjecaja. Kao dio toga smo ustanovili e, organizacijsku e, metodu da e, upravljamo i ublažimo štetni utjecaj. Imamo sada jedan cijeli paket mjera kako bismo vidjeli kakav je rizik poticaja i kako bismo njime upravljali. Što se tiče veze između sukoba interesa i poticaja, i tu smo poduzeli niz mjera. Mm, mi imamo ovdje jedan popis situacija, e, e, to je neiscrpna lista situacija mm, gdje, u koje, e, gdje može doći do sukoba interesa. E, pojasnili smo vezu između općih propisa o sukobu interesa i specifičnih zahtjeva za poticaje. E, plaćanje poticaja može dovesti do situacije u kojoj će doći do sukoba interesa pa i štetnog utjecaja ako se time ne upravlja dobro Činjenica da postoji sukob interesa nije per se nešto e, što se ne može ublažiti ili riješiti. E, veza koju smo sada ustanovili je e, dvostupni pristup, dvostepeni pristup. Prvo identificiramo poticaj i onda poduzimamo ad, adekvatne pot, postupke kako bismo e, tim sukobom upravljali a isto tako moramo osigurati adekvatne postupke da vidimo e, da li poticaj ima štetan utjecaj i e, onda imati specifične mjere za to za rješavanje takove situacije. Idemo dalje. Upravljanje proizvodom i nadzor i ovdje mislim da smo imali argumente oko plana, e, razine 1. Moramo se podsjetiti onoga što kaže IDD. E, komisija može specificirati e, elemente nadzora. Mm. Razina 1 posrednici moraju uvesti adekvatne mjere. Mislim da su to mjere koje su u, skladu sa razinom 1. E, gospođa je govorila o malim igračima. Naravno imamo veliku raznolikost u distribucijskim kanalima osiguravateljskog tržišta. To, e, potom je to tržište jedinstveno. Istovremeno jedan, kao što mi to shvatimo, jedna od intencija iza IDD-a jeste da se osiguraju jednaki uvjeti za sve. I to je nešto što moramo imati na umu. Ne možemo izuzeti male igrače. S ovim na umu e, e, imamo jedno načelo proporcionalnosti koje se bazira na ugovoru. E, to se bazira na ugovoru i to stoji iza svih mjera koje poduzimamo. Neki kažu u javnim konzultacijama da moramo biti specifični i izuzeti neke proizvode. Mislim da to nije pravi put naprijed. Ako želite e, stvoriti jednake uvjete za sve, onda morate primjenjivati jednake propise. Mm, mm, naravno, E, načelo proporcionalnosti znači da uzimajući u obzir specifične uvjete individualnih slučajeva e, primjenjivat će e, sukladno pravila. Mm, I to je vrlo važno za tržište, da se držimo takovog načela. Što se tiče vremenskog okvira, koji nam zadaje razina jedan. E, početna točka za nas je da suosjećamo sa, e, sa retriktivnošću vremenskog okvira koji je pred nama. I na kraju u konačnici će komisija mora, e, morati odlučiti o vremenskom okviru i odlučiti hoće li se on mijenjati. Što se tiče nas, mi možemo samo E, biti pro, proaktivni što se tiče pridržavanja rokova. E, prvi e, veljače, treći veljače. Svi sljedeći koraci naravno su vrlo vremenski ograničeni. Komentari o testiranju potrošača. Da nismo dovoljno testirali potrošače Neću trošiti previše vremena na to. Mislim da smo dovoljno testirali potrošače pa smo pokrali razne e, e, zemlje Evropske unije i zapravo smatramo da smo dovoljno učinili. E, testirali smo manje zemlje, manje pravosuđa razne formate. U drugoj rundi smo testirali tri formata e, koji su stvoreni na bazi rezultata iz prvog kruga e, testiranja. E, mi, naš konačni proizvod je dobar. Imamo rezultate testiranja koji to dokazuju. I to služi svr, služi svrsi angažmana potrošača u ovom formatu. Molim da malo skratite. Na kraju želim reći nešto e, o IPED-u e, koga se to tiče. To su maloprodajni potrošači i klijenti i naravno tu ne pokrivamo visoki rizik. Hvala lijepa. Natali Berže ima sada riječ, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala e, na ljubaznim riječima e, komisiji o posljednjem sporazum sa e, SAD-om. Pažljivo smo sasliš, saslušali primjedbe zastupnika ko smo što se tiče e, mandata e, zakonodavca e, razina 2 mora biti sukladna razini 1 kad pripremamo delegirane akte osiguranje osigurat ćemo da se držimo tog mandata ima jedan, jedan element koji e, bismo mogli dalje razmatrati, a to je e, stvar e, proporcionalnosti pri aplikacije. Želimo se držati našeg mandata i onog što nam je naloženo. Nije uvijek lako predvidjeti e, tehničke propise za provedbe e, načela e, proporcionalnosti. Ali mi ćemo to pažljivo razmotriti u pripremi delegiranih akata. A što se tiče vremenskog okvira za dionike da to provedbu, ve, veže nas odluka zakonodavca što se tiče konačnog e, roka primjene direktive. E, tražili smo e, savjet EIOPE na odmah nakon što je direktiva stupila na, sta, na snagu. EIOPA je trebala zato malo vremena. Isto smo joj to vrijeme i dozvolili. Mm, dakle to je iznosilo godinu dana. E, sada moramo e, raditi što je brže moguće kako bismo dozvolili parlamentu da i on izvrši svoju evaluaciju na najbolji na moguć način. Gospodin Langen ima kratku primjedbu, kratka primjedba, hvala na ovom stajalištu sukob interesa u ovom nacrtu koji se treba usvojiti u ponedje na eh, stranici 5.c eh, eh, plaćanje provizije osiguravatelju provizije. Zija se e, klasificira kao sukob interesa, a u razini 1 to nije e, zaključeno. Molim da to EOPA onda promijeni sukladno razini 1. Hvala lijepa. E, možemo ovdje zaključiti. Htio bih hvaliti EOPI i komisiji i zamolio bih komisiju da nam e, dostavi nacrt prije no što se on usvoji. Pa e, možemo onda o tome razgovarati i nastaviti našu raspravu kako bismo izbjegli negativne rezultate u evaluaciji delegiranih akata. Sljedeća točka dnevnog reda i imamo pauzu od minute. Da. So, let's move to point 16. Idemo na točku 16 dnevnog reda. Edis. Razmatramo amandmane. Kao što znate, dobili smo ne znam koliko, e, više od 700 amandmana. E, to je bilo i za očekivati. Danas ćemo o tome e, početi razgovarati. Odmah ću dati e, riječ e, Ester de Lange, našoj izvjestiteljici. Hvala predsjedniče i hvala onom malom broju kolega koji su evo izdržali i sada su s nama u ovom, ovaj kasni sad. 701 je točan broj amandman, to mi je uljepšalo božićne praznike. 791 e, e, amandman stoji pred nama. E, imamo mnogo dobrih primjedbi kolega, pa ću se dotaći nekoliko ključnih tema. U prvom redu veličina fonda 0,8% pokrivenih depozita smo podijelili između evropske i nacionalne razine. E, neki su podržali ovaj prijedlog, a, neki su ga odbili i e, traže drugačiju podjelu. E, 0,6% E, e, neki kažu na europskoj, neki na nacionalnoj razini. Gospodin Lamberts predviđa podjelu između europske i nacionalne razine, ali želi podići razinu na 1% pokrivenih depozita. Da, i to onda podijeliti između država članica i Europske unije. Većina članova Ekona smatra da moramo imati podjelu između EU-a e i nacionalnog financiranja kako bismo e, zaštitili DIP i kako bismo dozvolili e, da fond dalje operira i funkcionira na, kra, na zadnjem sastanku sa FISMom. E, to je bilo prije božićnih praznika. htjela bih se zahvaliti e, svima koji su bili prisutni. Komisija je govorila o nižem postotku na nacionalnoj e, razini 0,1%, ako se dobro sjećam. to moraju raspraviti izvjestitelji u sjeni. E, po, e, slažem, e, pozdravljam mm, neki kažu da tu treba nastupiti nastupiti DGS-ovi alternativa koju predlaže gospodin Lambert za amandman 6.1 E, nam do, e, predlaže nešto drugo. Imamo nekoliko amandmana u miksu. O e, amandmani o transferu imamo veliku podršku za DGSD opciju. Na kojem nivou se oni razmatraju? Ja mislim da je to na nacionalnom nivou jer tu imamo bolje iskustvo. Gospodin Simon kaže da treba e, razmatrati ovu opciju na svim nacionalnim razinama. I to je način da pristupimo to. Što se tiče uvjetovanosti, znali smo da ćemo imati razna mišljenje e, kluba e, amandman Fernandeza 209 uspješan na usvajanje paketa iz od studenog Mm, gospođa Čivigla koja je rekla da ne može biti danas ovdje, ona je predložila sveobuhvatnu ocjenu svih kreditnih institucija prije prve i zadnje faze, a neki su predložili e, listu uvjeta prije e, početka svake rasprave. E, shvaćam njihovu zabrinutost, ali naglašavam u prvom redu da ako što više e, ograničimo dijeljenje rizika, e, te, e, to onda više utječemo na uvjetnovanost. Ako bismo dodali access loss coverage, i onda bismo imali veću potrebu za uvjetovanost nego što predviđam u izvještaju ne predlažem nikakvu konačnu odluku ili rješenje, ali o tome trebamo razgovarati. E, uvjetovanost e, ne, ne znači da ne trebamo EDIS. E, otvorene sam svim prijedlozima koji su dali kolege i kolegice. Nekoliko članova, kao što je i komunikacija rekla u priopćenju, E, vezuju to na državni dug e, i e, gospodin von Weisseker i gospodin Lambert predlažu i druge elemente izloženosti. Danuta Hübner je mnogo radila na prijedlogu i gospodin Fernandez u amandmanu 456 a to je da imamo stageriranu razinu intervencije. To je dobar, dobar što se tiče opsega, tu imamo vrlo raznoliku sliku mm, mm. E, kreditne unije ne trebaju biti pokrivene Edisom, a neki kažu da to treba biti pokriveno. Neki kažu da sve banke e, koje su u Edisu moraju biti e, pod direktnim nadzorom SSM-a. Što, e, što se tiče grana trećih zemalja, većina traži ekvivalente, amandmani su tu vrlo razumni. Mm, mm, fiskalni backstop, mislim da to možemo, o tome možemo razmatrati. E, Vjerodostojan backstop može imati prednosti u konačnici, ali to treba raspraviti. Moramo imati e, konačni backstop za SOF 2024 ono, Mm. E, e, Očekivani oporavak se ne može uspoređivati. E, tu stope moraju biti mnogo više. Ja bih dodala tome e, da u miks dodamo i nesolventnost. Još je važnije jeste da idemo korak po ako se želimo fokusirati na EDIS. A to svi želimo. E, e, amandman 89 e, mogućnost povećanog financiranja u kriznim situacijama. mislim da je to nešto što leži na srcu mnogim kolegama i kolegicama. Mm, ovaj e, miks će otežati naš rad. I na kraju, gospodine predsjedniče, e, e, to je za one kolege koji nisu ovdje, ali su mnogo radili na ovome. Gospodin Bauc je predložio za doprinose zasnovene na riziku razine 1 to je vrlo važan doprinos ovoj raspravi. E, gospodin Lem Lomez je dao 120 amandmana, to je rekordan broj e, koji nam dolazi od jednog zastupnika. Ono što je rekao za a, alternativne načine e, financiranja, rekao je da možda moramo imati granicu koliko se može iskoristiti, recimo 25%. To je zanimljivo. Peter Simon je dao konstruktivan pristup, vrlo elegantne pristupe, e, spajanje vizija obje e, ova politička e, kluba. I Filip Lamerc je dao odlične amandmane naročito one ko si podnio individualno, e, shvatit ćeš na što mislim. E, ono što želim e, ovdje primijetiti jeste amandman na PROD. Mm. Predostrožna dokapitalizacija. Evo, to mi je zapelo za oko i Silvi je dala zanimljive amandmane i to je dobar dodatak za amandmane. E, e, dokument s informacijama koji objašnjava potrošačima što je EDIS, EDIS i kako su pokriveni. E, o tome ćemo se lako složiti sa izvjestiteljima u sjeni. Mm, danas ujutro smo čuli od malteškog eh, predsjedništva da će nastaviti na tehničkom eh, dijelu posla. Eh, sljedeći sastanak radne skupine je 28. veljače. Sad počinje već i politički rad. 8. veljače ćemo ući e, u još jedan sastanak izvjestitelja. Tu ćemo detaljnije raspravljati o nekim temama. Neke će biti lakše za rješavanje od drugih. Mislim da bi bila dobra ideja da mm, e, pozovemo sve e, zainteresirane članove Ekona da sudjeluju a poslije ćemo imati e, puni sastanak ekona nakon tih sastanaka izvjestitelja u Sjena, Sjeni kako bismo e, vas izvijestili o tome što smo postigli. Zahvaljujemo izvjestiteljici koja je naglasila koliko je mnogo amandmana, moram reći da je ovo dio političkih rasprava koje vodimo kao zastupnici, ali bojim se da čitav niz tih predloženih amandmana neće biti moguće usvojiti jer se oni odnose na neke druge pravne i ostale tekstove. Pozdravljam i predstavnike komisije, hvala vam što ste ovdje. Krećemo sada od izvjestitelja u sjeni, Konas Fernandez, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni, a dakako zahvaljujem i Europskoj komisiji za koju se nadam da će nam na kraju ove rasprave također imati nešto za reći. Što se tiče amandmana koje je podnio klub zastupnika SD, u njima smo izrazili vrlo jasnu potporu prijedlogu Europske komisije. Izrazili smo potporu filozofiji na kojoj se temelji ovaj prijedlog. E, također podupiremo ovaj proces koji ide korak po korak prema postizanju punog osiguranja. Podupiremo također i činjenicu kako je potrebno završiti bankovnu uniju ovakvim osiguranjem depozita koji će omogućiti smanjenje rizika za štedne uloge koji se nalaze u bankama, a unutar bankovne unije. U svakom slučaju na temelju prijedloga Europske komisije postoje i neki drugi prijedlozi s naše strane za koje mislimo da bi mogli poboljšati prijedlog komisije. Prije svega skratili smo rokove smatrajući da bismo do treće faze mogli doći na taj način što bismo da neki način nastavili drugu fazu dakle ta taj korak od druge do treće faze bi zapravo bio samo nominalan, samo bi se tako nazivao, zapravo bi bila riječ o jedinstvenom procesu. U svakom slučaju smatramo da bismo do 2022. već mogli doći do one završne faze punog osiguranja. Zatim, kao što kaže Ester Delange, vidjet ćemo hoće li prijedlog komisije biti usvojen u nekom razumnom trenutku. Povrh toga pokušali smo malo poboljšati i sami tekst uvodeći mogućnost E, uspostave fonda koji bi se mogao iskoristiti za alternativna sredstva, dakle alternativne mjere kojima bi cilj naravno bio da se smanje troškovi moguće bankarske krize, naravno a ne da se ti troškovi povećaju. Također smo predložili limit od stotinu tisuća eura koji bi se tu i tamo mogao jednokratno povećati u slučaju nekih eh, naknada, kompenzacija, eh, kao što to vidimo i u direktivi. Zatim, uveli smo sustav, odnosno predlažemo uvođenje sustava kojim bismo na određeni kontrolirani način ukinuli nacionalne sheme osiguranja depozita, jer po našem mišljenju u tom dijelu sadašnji prijedlog komisije nije vjerodostojan. Dakle, ne možemo potrošače ostaviti u potpunosti nezaštićenima zato što sheme osiguranja depozita u njihovim zemljama jednostavno ne ispunjavaju određene uvjete iz e, uredbe. To bi nas dovelo u situaciju koja nije vjerodostojna. Dakle, ako nacionalni sustav ne poštuje uvjete koje predviđa zajednički europski sustav, onda bi takve nacionalne scheme osiguranja bile ukir, odnosno ne bi bile uzete u obzir. Zatim predviđamo i uvođenje fiskalnog zaštitnog mehanizma koji bi omogućio ukidanje sustava u cijelosti i nadamo se da bismo tada e, temelju mehanizma za e, e, za, sanaciju banaka mogli naravno popraviti ono što je potrebno popraviti. Dakle, brojni su tu prijedlozi, ali u svakom slučaju mislim da je moguća i koegzistencija ovakvog sustava sa sustavom reosiguranja. osiguranja. Po našem mišljenju, e, sustav reosiguranja mogao bi se pokazati lošim, jer u sustavu reosiguranja imate nacionalna sredstva, nacionalne fondove, i izračun doprinosa o kojem smo razgovarali na prošlim sastancima, dakle doprinosa banaka, e, dovodi nas do pitanja koja su moralno rizična Dakle, možete imati neke pozitivne uvjete koje banke ispunjavaju, pa bi onda takve banke morale davati veoma mali doprinos e, nacionalnim sustavima e, reosiguranja. E, dakle, ako je neka banka na nacionalnoj razini u dobroj situaciji, ona bi morala davati veoma niski doprinos a globalni sustav reosiguranja pokrivao bi i takvu e, banku. Dakle, u procesu pregovora moramo to riješiti, jer reosiguranje se temelji na nacionalnom sustavu, ali kad gledamo ukupni globalni sustav, moramo razmišljati o reosiguranju tih tijela e, svakog pona osob i moramo vidjeti koji su sve rizici tu uključeni. Tome me dovodi i do druge teme, a to su uvjeti koje treba postaviti. Naravno, svi želimo na najmanju mjeru smanjiti postojeće rizike. Ne znam hoćemo li uvjetima to uspjeti ostvariti, ali mislim da treba uzeti u obzir da kriza kroz koju sada prolazimo, a zbog koje je došlo i do krize bankovne unije, je utemeljena na situaciji u kojoj se bankovna kriza pretočila u fiskalnu krizu. Pogledajte Grčku. Fiskalna kriza koju vidimo u Europi rezultat je neuspjeha sustava kontrole bankarskih institucija. Dakle, moramo povećati nadzor nad bankarskim institucijama kako se njihov rizik ne bi pretočio na nacionalnu razinu. E, naravno, fiskalne poteškoće mogu utjecati na bankovni sustav, a to je ono što želimo izbjeći. Dakle, ono što ovdje želim reći je da ako uvjeti se budu ticali samo daljnjih e, rizika za banku, ako banke budu svoj rizik mogle prebacivati na državu, onda ćemo možda imati još riskantniju bankovnu uniju, jer ćemo imati kreditne institucije koje će u nacionalnim sustavima davati veoma mali doprinos e, dakle moramo e, se pobrinuti da se šteta ne prenosi s države na banke. Dakle, da izbjegnemo onu krizu koju smo vidjeli nakon onoga što nas je zadesilo 2007. 2008. Dakle, moramo smanjiti rizik koji trenutačno sadrži prijedlog Europske komisije. U tom smislu neke stvari treba poboljšati. Rasprava o ponovnom osiguranju mora biti veoma jasna E, jer e, se izlažemo opasnosti da povećamo rizik. To je opasnost koja se nalazi u samoj srži ovog modela. Nadam se da ćemo uskoro doći do određenih zaključaka i radujem se narednim sastancima izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Hvala i vama, Sander Lunas. Zahvaljujem predsjedatelju. Ispričavam se prije svega, osobito izvjestiteljici, što sam zakasnio na ovu raspravu. Mi trenutačno e, dovršavamo organizaciju jednog događaja sa Europskom središnjom bankom. Sutra također imamo od 9 do 12 događanje u hotelu Renesans. Vi ste toplo pozvani, tamo ćemo imati i predstavnika Europske središnje banke kao i mnoge druge. No vraćamo se sada na temu Edisa. Zahvaljujem izvjestiteljici na svem njezinom radu. Danas ću spomenuti samo nekoliko općenitih komentara. Prije svega, Naši komentari, ja mislim, nikoga neće iznenaditi u ovoj raspravi. Više sam puta ponovio da najprije moramo pogledati naš cilj, a to je smanjenje rizika, prije nego što dođemo do situacije gdje možemo dijeliti rizik. Glavna ideja iza tog pristupa je da je najvažnija odgovornost, a potom solidarnost. Dakle, ako je Europska unija, unija e, u raznolikosti u kojoj najprije moramo imati kako nam to govore solidarnost i odgovornost. Ja moram reći da trebamo upravo odbrnuto. Prvo odgovornost pa onda solidarnost. Dakle, prije nego što budemo imali ih eh, sustav osiguranja i i schemu osiguranja depozita u bankovnoj uniji još uvijek moramo riješiti brojne probleme. Recimo institucije koje su prevelike da bi propale, problem nenaplativih zajmova, pitanje suverenog odnosno državnog duga i tako dalje. Mnogo toga još treba napraviti na europskoj razini i na nacionalnoj razini i drago mi je vidjeti što ima tako mnogo amandmana u kojima su kolege izrazili isto stajalište, iako moram priznati da se ne zalažemo uvijek za iste stvari u istoj mjeri, ali mnogi amandmani idu u istom smjeru. Po našem mišljenju sve što se može učiniti, a u cilju smanjenja rizika potrebno je učiniti dok radimo na ovoj temi. Druga stvar, želim ponovno naglasiti da snažno podupiremo ustroj Edisa kakav predlaže izvjestiteljica i to je ključno pitanje. Dakle, ustroj te scheme osiguranja depozita temelji se na odgovornosti. Smatramo da je odgovornost uvjet za solidarnost. Naši amandmani upravo to naglašavaju i drago nam je e, i u tom smislu vidjeti da se mnogi kolege s tim slažu i da e, također idu u tom smjeru i to kolege i e, sa lijeve i sa desne strane političkog spektra što je svakako zanimljivo. Također mislim da je ključno da zadržimo važnu ulogu nacionalnih schema osiguranja depozita, dakle da to ne bude samo određen određeni određena sigurnosna mreža, već e, da budemo svjesni činjenice da su to ljudi koji najbolje poznaju tržište, koji poznaju svoje štediše i e, njihove navike i u ovom trenutku te sheme osiguranja depozita funkcioniraju. Naravno, treba se uvijek nešto popraviti, ali e, oni već dobro funkcioniraju i sadrže, e, odnosno kod njih postoje brojna znanja. Zatim, e, jedan od ciljeva Edisa treba biti da se raskine veza između država i banaka, a s druge strane da se izbjegnu oni poticaji koji mogu dovesti do moralnih opasnosti i zato se zalažemo za sustav potpore likvidnosti gdje bismo imali 2,2% pokrivenih depozita. Glavni cilj Edisa trebao bi biti da u slučaju da se banka nađe u poteškoćama da štediše dobiju natrag svoj depozit, a također e, svi znamo da postoje brojne razlike u stopama povrata diljem Europske unije kao što postoje i razlike u e, zakonima o stečaju. Dakle, pokriće gubitaka, po mom mišljenju, e, je nešto što ne bi trebalo biti e, riješeno na, razini EDISA, već na razini nacionalnih schema osiguranja depozita. Dakle, nacionalne scheme osiguranja depozita, odnosno nacionalna tijela E, moraju se pobrinuti za, tu, e, za taj cilj, a ne davati krive poticaje svojim bankama. I posljednja stvar, moram reći da me malo brine golema količina amandmana koji govore o fiskalnom zaštitnom mehanizmu. Po mom mišljenje, mišljenju, na temelju analize brojnih stručnjaka ne smijemo zaboraviti da zajednički mehanizam, takav fiskalni zaštitni mehanizam e, je u suprotnosti sa odredbama ugovora u kojem stoji da takvi zaštitni mehanizmi se moraju rješavati na nacionalnoj razini. Dakle, mi doista mislimo da fiskalni zaštitni mehanizmi se trebaju osnivati na nacionalnoj razini ako određena država članica to naravno želi. Dakle, ne razumijem o tome zašto bismo uopće trebali razgovarati koliko veliki ili male EDIS treba biti ako sve e, države žele imati e, pun fiskalni zaštitni mehanizam. Mnogi amandmani su izneseni, imamo e, dobre teme za raspravu, moram reći da i mi svakoga dana saznajemo nešto novo, otvoreni smo za danje rasprave i radujemo se mogućnosti e, daljnjih susreta. Zadovoljan sam također i sa vremenskim rasporedom koji je izvjestiteljica predložila za daljnje sastanke u narednim mjesecima. Hvala. Hvala i vama. Moram reći da imamo jedinstveno stajalište Ekofina e, na ovu posljednju temu koju ste spomenuli. Predstavnik Aldea nema, predstavnik Guea, Papadimulis, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem gospođi Delange, izvjestiteljici Dopustite da na početku iznesem nekoliko napomena. Prije svega, mislim da je bankovna unija nešto e, što smo preuzeli kao svoju obvezu. Nije to preuzela samo komisija, nego i vijeće i svi klubovi zastupnika uoči europskih izbora. Nemojmo zaboraviti da je i EPP sa gospodinom Junckerom obećao e, europskim građanima da će bankovna unija biti završena uključujući i treći stup. Otkad je pokrenuta ta rasprava u ovome odboru imam dojam da neki klubovi zastupnika u Europskom parlamentu ulažu veoma mnogo napora da spriječe uh, na neki način završetak uh, bankovne unije, odnosno uspostavu njezina trećeg stupa. Često sam kritički nastrojen uh, u odnosu na prijedloge Europske komisije, ali ovoga puta Moram reći da je prijedlog o kojem piše izvjestiteljica, naravno uz ono što su u taj prijedlog unijeli i izvjestitelji u sjeni, dakle da, je da taj prijedlog razvodnjava prvobitni prijedlog komisije. E, gospodin Dragi je govorio o Europskoj središnjoj banci i dovršetku bankovne unije trećim stupom prije nekoliko tjedana pred parlamentom i Pitali smo ga je li nam to potrebno i on je rekao da, svakako. Međutim, kad vidimo nov razvoj međunarodne politike i međunarodnog gospodarstva, e, čini se da doista moramo ostvariti brži napredak umjesto e, da um, odugovlačimo. Mislim da je to osobito važno sada nakon izbora Trumpa. E, brojne su neizvjesnosti pred najvećim svjetskim bankama a mi bankovnu uniju još nismo dovršili, još uvijek je potrebno stvariti napredak. Doista je važno da odredimo jasno vremenski slijed i dobro odmjerene korake kako bismo poboljšali sposobnosti europskih institucija da se suoče s problemima. da kako potrebno je ići korak po korak. Moramo prije svega smanjiti rizik prije nego što možemo početi govoriti o podjeli rizika. Mislim da takav cilj zapravo podriva, e, odnosno takav pristup podriva cilj koji želimo ostvariti velik broj amandmana koje su podnijeli SD i zeleni po mom sudu ide u smjeru dovršenja trećega stupa u određenom vremenskom roku, a da se pritom ne podriva cilj koji se želi ostvariti. Mislim da bismo na taj način mogli utjecati na učinkovitost bankovne unije. Dakako, važno je da se krećemo mm, konstantno, nezaustavljivo i da u narednim godinama također zaštitimo i male i srednje štediše. E, dakle tijekom uspostave EDISA. Diljem Europe također moramo povećati stabilnost bankovnog sustava. Što se tiče amandmana koji su podneseni, oni veoma jasno idu u tom smjeru. Želimo u potpunosti razvijeni EDIS koji će se moći provesti prije godine 2024. E, kako bi se mogli e, ukinuti sheme osiguranja depozita na nacionalnoj razini i kako bismo imali fond za osiguranje depozita koji će spriječiti moguću krizu. Kao što smo to i do sada činili, mislim da moramo nastaviti sa dijalogom Dakako vidjet ćemo u kojem će smjeru prijedlog komisije dalje ići. U svakom slučaju radujemo se daljnjim sastancima izvjestitelja u sjeni, a i daljnjim sastancima ovog odbora e, kako bismo zacrtali daljnji smjer. Hvala. Hvala vam lijepa. Na mom popisu sada je e, zastupnik zelenih Filip Lambert. Govorit ću francuski. E, dragi kolege, ako <clears throat> e, e, čitajući amandmane imamo četiri pristupa. Možemo biti vrlo blagi što se tiče mutualizacije rizika. Međutim, to ne rješava problem Mislim da moramo imati jednaku vrijednost eura u Italiji i Njemačkoj. Mi smo vrlo blagi u mutualizaciji rizika. I, a možemo tu biti jako ambiciozni. Međutim, u nijednom slučaju nemamo većinu. Mi smo bili ambiciozni u smanjenju rizika i u, mutualizaciji. S jedne strane imamo rješenje koje funkcionira, a e, i rješenje koje bi moglo imati e, većinu u ovom domu. Mm, e, mi željemo imati dvije faze mm, mi e, ne bismo željeli imati e, mutualizaciji samo likvidnosti, već i pomoć između e, nacionalnih sustava pokrivenosti i osiguranju depozita. Želimo imati u drugoj fazi predviđamo i solidarnost u e, pokrivenost gubitka od prvog eura. to bi nam dozvolila da imamo integralni e, sustav do 2024. E, godine. Koje su uvjeti za a, prelaz iz prve u drugu fazu? Mm, uvjeti su oni koji nam daje naše zakonodavstvo. Ne predlažemo da čekamo smanjenje rizika, već e, želimo da se provodi e, postojeće zakonodavstvo. E, izvjestiteljica govori o kapitalizaciji Mm, ne smijemo zloupotrebljavati preventivnu dokapitalizaciju. E, moramo nametnuti e, restrukturizaciju banke koja je zaista bolesna. Predviđamo u, u tekstu mm, e, mm, upravljanja zajedničkim vlastitim sredstvima banke želimo koncentraciju izloženosti riziku, e, želimo također koristiti i e, postojanje e, međubankarskih zajmova. Moramo međutim provjeriti na terenu da li to smanjuje rizike E, ako to nije slučaj, onda zakonodavac mora o tome ponovno razmisliti. Četvrti element, e, e, želio bih čuti nešto o tom backstopu, to jest o sigurnosnoj mreži. Mislim da ta sigurnosna mreža je dobra ideja E, to predvađamo u direktivi OSRM i to treba biti e, evropski mehanizam za evropski e, mehanizam za stabilnost koji to mora osigurati. Doprinosi banaka moraju biti zasnovani na riziku u zakonodavstvu o mehanizmu za restrukturiranje banaka e, na, to je završilo e, na tome da male banke moraju da, davati prevelike doprinose. E, to želimo korigirati i to smo stavili u naše amandman. Moramo se osigurati da u slučaju iscrpljenosti likvidnosti europskih eh, fondova, eh, da mm, to ne smije ići na štetu poreznih obveznika. Eh, izvjestiteljica je dobro podcrtala činjenicu da želimo mm, mm, da Evropski jamstveni fond ima ima tu raspodjelu između europskih i nacionalnih e, fondova 0,2 e, i 0,8%. E, to su alternativne mjere koje prethode restrukturiranju ili bankrotu banke, što još gore. Mm, mm, mm, kad gledam amandmane, E, imamo tu tešku situaciju, a mislim da nam je cilj da dobijemo većinu za ovaj tekst. Ako uzmete e, liniju e, najekstremnijih e, desničara u vašem klubu, e, neke ćete zadovoljiti, ali ne sve. A o, ako uzmete stav ljevičara, nećete dobiti većinu E, mislim da ni vaš e, vlastiti klub neće e, moći se složiti o je zajedničkoj liniji. Stoga bi najbolje rješenje bilo ako si mogu dozvoliti, jedinu primjedbu koju mogu dati jeste da se okupimo oko jednog ambicioznog pristupa o smanjivanju rizika. E, mislim da se nećemo moći e, dobiti pristanak svih klubova. E, mi želimo raditi na takvoj perspektivi. Moramo biti ambiciozni, ali istovremeno i razumni. I mislim da ćemo onda stići do cilja u sve u duhu ovog parlamenta. Hvala lijepa. ne Ne vidim više e, mm, zastupnika. Dovodim to do e, izvjestitelja u Sjeni. Govorit ću nizozemski. To je matrin jezik gospođe izvjestiteljice. Ne znam koji dio EPP-a ovdje zastupam, da se dovezem na ono što je rekao gospodin Lambert, ali od 701 amandmana ja sam podnio samo jedan, kao što ste vidjeli, a cilj mu je odbiti prijedlog komisije. Mislim da je ponekad važno reći da si e, protiv na vrlo jasan način. E, vaše obrazloženje iz motišta e, jedinstvene valute i, danjeg postanja jedinstvene valute, ja to ne dijelim takvo mišljenje. Isto kao što se tiče pregovora o Brexitu, zaustali ste vrlo dramatičan pristup. Četiri slobe od slobode su tamo međusobno povezane, isto to radite i ovdje u ovoj raspravi euro pretvarate u gotovo vjerski simbol i e, nešto što je potrebno za dovršetak bankarske unije. Ali ja se ne slažem, ne samo zato što odbijam e, ideju jedinstvene valute, nego mislim da je taj dio vaše bankarske unije predstavlja napravo jedan korak predaleko. Usklađivanje će oslabiti nacionalne sustave i e, to nije solidarnost, to je mehanizam transfera. To je potpuno jasno u vašem izvješću, e, ali niste dovoljno govorili o tim pitanjima. E, Divam vam se izvjestiteljice, siguran sam da ćete učiniti sve što možete da postignete nešto bez da bilo što promijenite. Ali ali e, ipak sam e, dostavio svoj e, amandman, a sada spontano javljanje. Za sada imam samo jednog govornika, gospodin Simon. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa na ovom e, odličnom preglednu. Vraćam se na nešto što je za sve naš važno Važno da imamo više stabilnosti u Europi. Već sam dva puta ovdje rekao da je preduvjet za to jeste da u nijednoj zemlju, zemlji nemamo nestabilnosti. E, a drugo, e, da kod svih mjera koje poduzimamo pazimo na to da s stanovništa poreznih obveznika i fondova da imamo troškovno najučinkovitije e, mjere e, ako imamo puno osiguranje a ono što je e, svrsishodno a, da transferiramo novce iz jednog sustava u drugi sustav da bismo onda to mora biti izuzetak a drugo moramo osigurati da kroz to ne dođe do još veće nestabilnosti u cijelom europodručju. Do sada, ako je jedna zemlja iscrplja, iscrpila fondove, mm, e, e, država dolazi u probleme. Moramo doći do rješenja za tu državu. Ako imamo europeizirani sustav, e, imamo bankarsku krizu, koja a, iscrpi Europski fond, a, a ne, ne samo kroz nekoliko banaka u nekoliko zemalja, ako su one pogođene time, onda dolazimo do, do točke kad ništa više ne postoji na europskoj razini što drži vodu. Onda imamo još oštriju krizu, još veću krizu, jer to pogađa i poluzdrave ili zdrave zemlje. Stoga moramo imati e, jednu veličinu od koje e, e, to je nešto što je taj fiskalna mreža sigurnosti Svima nam mora biti jasno da moramo imati nešto što dolazi iza toga i u suprotnom slučaju vidim rizik infekcije e, nestabilnosti u, drugim zemljama. E, kako možemo financirati e, te mjere? Možemo imati risk-based sub-fund Mm, e, e, ali i to mora biti što je troškovno učinkovitije. Mm, e, tu ćemo moramo ako imati prijenos fondova, ako institut bankrotira, mm, i onda se svi računi prebacuju na neki drugi institut a troškovi za taj e, transfer se plaća iz jednog e, fonda, to je uvijek bolje nego e, da se to ne učini. Mm, moramo tražiti. sve ostaje, ali kod neke druge banke. To je već uspjelo kod privatnih banaka mm, mm, recimo e, u zemlji iz koje ja dolazim. E, e, prenos računa moramo uzeti u obzir kad je to korisnije za fond i time postižemo da više novca ostane u fondu, a plaćanje sa aspekta korisnika mora biti isplativo. Inače ćemo imati nešto što smo već prije imali. E, e, moramo postupati e, inteligentno u duhu stabilnosti fondova u europodručju. Hvala lijepa. Nitko drugi nije zatražio riječ. Pa mi se zadovoljstvo što mogu dati riječ Europskoj e, komisiji. Pozdravim starog prijatelja Navu. Mariju imaš riječ. Hvala lijepa predsjedavajući. Hvala svima i izvjestitelju. Zaista smo zahvalni na radu koju je obavila ova izvjestiteljica e, na ovom prijedlogu na radu koju, ako mogu reći, smo i zajedno e, obavili tijekom e, jeseni na različitim sastancima. Ja sam ovdje sa šefom tima, Patrikom Pesenom i sa Andreasom i sa ostalima, svi su dio tima. E, želimo pokazati kako smatramo koliko, je važna, koliko nam je važan ovaj projekt. Moramo se uvijek sjetiti kako je ovaj projekt bio sadržan u pet E, e, izvješća predsjedništva Europske unije. Dakle, sva predsjedništva Europske unije e, imala su ovo izvješće na srcu, da tako kažemo, bilo im je važno. Komisija zaista pozdravlja amandmane. Činjenica da je bilo više od 700 amandmana pokazuje kako je postojalo velike zanimanje za to pitanje. Isto tako jako cijenimo to što su gotovo svi e, se e, zastupnici e, složili s tim krajnjim ciljem da imamo taj europski program i bez obzira hoćemo li na koncu imati jedan ili drugi model, ali gotovo svi su jednoglasno rekli, osim jednoga, bili su za taj krajnji cilj. Samo jedan glas je bio protiv danas popodne. E, vjerujem da će e, analiza učinka, da je ta analiza učinka koju smo mi e, iznijeli u ovoj jeseni pomogla. Nekoliko vas s pravom je, i zapravo sve stranke danas popodne, i Fernandez, Jazimo i mnogi drugi, su otvorili jedno pitanje koje je za nas isto jako važno. Radi se o jednom otvorenom pitanju, a to, to nije zanemarivanje stvari, napuštanje stvari koje dobro funkcioniraju. Ne radi se o tome. Mi smo svjesni različitih specifičnih značajke bankarskih sustava u EU. Dakle, mi ne predlažemo da se riješimo onoga što je dobro, nego upravo da nadograđujemo na uspješnim modelima što je više moguće. Dakle, pitanje DGS-a, na primjer, koje je pokrenuo Simon i usmeno i u amadmanima e, koji se odnose na 11.3 i 11.6 DGS-a, očito je e, dobro postavljeno pitanje kao i pitanje alternativnih e, mjera o kojima je govorio Jonas Fernandez u e, prvom izlaganju. Dakle, ja mislim da je to sve apsolutno logično. Što se tiče konačnog e, e, osmišljavanja toga teksta, znate koje je stajalište komisije? Komisija smatra da e, da e, analiza učinka podržava potpuno e, mutualiziran sustav, ali zašto mi branimo taj, takvo stajalište? ja mislim da ste već čuli većinu tih razloga. Prvi razlog je svakako razlog učinkovitosti. Jasno je da efficient than a system. Taj sustav je učinkovitiji od sustava osiguranja. Radi se ovdje o dimenziji. Ovaj e, e, sustav je veći od sustava reosiguranja u smislu dijeljenja sredstava koja su dostupna kako bi pomogla E, u, u, u raznim slučajevima kad je to potrebno. A treći razlog je funkcioniranje. Ako imate jedinstveni europski fond, onda je funkcioniranje vrlo jednostavan. Ano, ako imate metodu reosiguranja, a to znači da je ono što radite da se zapravo koristite nacionalne sustave koji se međusobno reosiguravaju, onda imate ono što se može nazvati kaskadom odgovornosti i e, manje učinkovitosti. No postoji jedna stvar na kojoj zaista želim ustrajati, to je pitanje poštenosti. Mislim da je e, ono otvoreno u e, prvom izlaganju Jonasa Fernandeza. Poštenost je, se osigurava kada e, su doprinosi povezani sa rizikom, a e, rizik kojima se izlažu e, mora se mjeriti na europske skale sa sustavima osiguranja, sa nacionalnim izračunima rizika. Očito tu se povećava moralna, moralna izloženost, a ne smanjuje. Treba se izračunati rizik na europskoj razini i tu se smanjuje ta, e, ta moralna, moralne e, opasnosti, moralne izloženosti. To se spominje u mnogo amandmana, mnogo vas je to spomenulo. Radi se o jednostavnoj e, matematičkoj operaciji. To je nešto što, čime ste se već jednom, sočili i pravilno ste odgovorili, a to je bilo kad smo zajedno prije dvije godine e, govorili o fondu za jedinstveno e, e, rješavanje Single Resolution Fund i, vi ste tada odlučili da se doprinosi moraju izračunavati prema riziku na europskoj razini. Jako je teško pronaći intelektualne argumente protiv toga. To je gotovo nemoguće i ja mislim da je to pitanje poštenosti koje zanima građanje. Ja moram reći da, da mi je bilo jako drago što sam vidio da smo ovdje imali brojne građane, mislim da su shvatili da govorimo o upravo o njihovom novcu. To je jako bitno, poštenost cijelog sustava. I još dvije stvari pa ću završiti. Jedna se tiče vremenskog rasporeda. E, e, puno vas je govorilo o tome, e, o vremenu, kao i mnogo drugih stvari u životu. Važno je postići pravu ravnotežu između izvedivosti i dakle izvedivosti, a to je realnost, realitet, ali isto tako treba misliti na privlačnost prijedloga. E, dakle daleko je krajnji rok e, kada e, kosmosi dakle 2029 nije predugački rok. On neće biti privlačan europskim građanima, neće ih baš jako oduševiti. Malo je to predaleko. Mislim da si ne možemo priuštiti luksus da tako dugo čekamo Mislim da imaju pravo dobiti odgovore prije toga. I na samom kraju želim govoriti o uvjetovanostima. To je nešto o čemu je mnogo vas govorilo, Filip Lambert i mnogo drugih. Mislim da je to e, pošteno ukazati na to, to je sastavni dio cijelog e, osmišljavanja dizajna tog paketa. E, ono što je važno da ta uvjetovanost ne bude zloupotrebljena kako se ne bi uopće postupalo. E, e, e, teški i strogi uvjeti koji su jasni i transparentni u nekim razumnim rokovima, 6 do 7 godina, ili, ali, ili recimo uvjeti koji su povezani sa nacionalnim mehanizmima, to neće pomoći. Ono što je dobro, kao što sam rekao, gotovo svi vi govorili ste za E, taj prijedlog, iako u različitim modalitetima. E, e, prijedlog bio u izvješću pet predsjednika. Mi smo izložili paket o smanjenju rizika prošle jeseni u vijeću. Započeli su već i pregovori, ozbiljni pregovori u prosincu i mi pregovaramo gotovo četiri dana mjesečno, pa čak i više. Moji kolege provode vrijeme u parlamentu, puno vremena u parlamentu. Mislim da je ta ravnoteža e, e, koju su spomenuli Sander Lundas i drugi o smanjenju rizika i o podjeli rizika, da je to nešto e, što je i nama važno i što i mi želimo poštovati. No, evo, zaključit ću tako što ću reći da je ovaj projekt izuzetno važan, važan je za komisiju, važan je za vas, za parlament, važan je za sve institucije za sve europske institucije, no najvažnije važan građanima e, koji neki njih su i danas bili ovdje. Dakle, zaista pozdravljam činjenicu što tako puno radite na tome, zaista pozdravljamo činjenicu da imamo vrlo otvoreni dijalog sa gospođom e, izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u Sjeni. ja i moj tim sljedećih dana tjedana potpuno smo vam na raspolaganju, tome pridajemo veliku pozornost. Hvala. Hvala lijepa Mario, u svakom slučaju možemo se složiti kako se radi o nečemu važnom. Mislim da si dao dobar sažetak e, i e, zaista se e, s tim predmetom ozbiljno bavimo. Svi, svi to shvaćamo ozbiljno. E, eto, zadnju riječ ima izvjestiteljica. Naravno, zahvaljujem predsjedatelju na svim njegovim amandmanima, te mi je još više iskomplicirao život nego što je već bio kompliciran. Mislim e, da e, ipak moramo vidjeti poruku koju nam šaljete amandmane, a mu dovode do zaključka. Čuli smo sve izvjestitelje u sjeni, sve zainteresirane kolege koji su govorili da E, mi smo svi predani radu, predani rezultatu, a tu ima raznih e, mišljenja o pitanju vremenskog da uvjeta i tako dalje. Samo jedna tehnička primjena o pitanju izračuna rizika na europskoj razini. Samo želim uvjeriti kolegu Fernandeza. Želim dobro surađivati sa svim klubovima pa i s njegovim. E, izračun na europskoj razini je moguć e, u oba sustava koja ja predlažem i u, i prijedlogu Europske komisije. Dakle, e, idemo raditi na tome. Vaša poruka o izračunu rizika dobro je shvaćena. Mislim da europljani E, nisu baš jako usmjereni na datume. Mislim da su Evropljani od e, e, sjevera Švedske do juga Grčke, da ih zanima nešto što daje rezultate. Naša početna stajališta su vrlo različite, to se može čuti iz onoga što su kolege rekli. Moramo iznaći način E, I istina je vjerojatno negdje u sredini, e, u sredini između tih svih 700 i nešto amandmana koji su podneseni, moramo naći način e, kako bi uvjerili ne samo grčke građane, nego i švedske, ne samo njemce, nego i francuze, da je u njihovom interesu imati EDIS ako počnemo kopati po našim, e, ukopavati se naše nacionalne rovove, nikada nećemo stići do, do, željenog cilja. Pa završit ću tako što e, ću reći primimo se posla. E, ne radi se tu da postignemo i rezultat samo za jednu naciju nego za sve i da ih sve zaštitimo. E, e, možda se mogu nadovezati nešto što je rekao gospodin Adenmans. Ako pogledate Europsku uniju, ako pogledamo eurozonu, e, Jako nam je dobro išlo e, uklanjanje prepreka, stvaranje prilika za trgovinu i za poduzeća, ali mnogo pojedinaca, građana će reći to je lijepo, ali što je sa razinom zaštite koju ja dobivam? Jesam li zaštićen? ili e, se tu radi samo o interesu tržišta? Mi moramo rezultate isporučivati ne za tržište nego za ljude. Ljudi su naša prva briga. E, moramo e, imati dodanu vrijednost od sjevera do juga Europe u idealnom svijetu. To bi bio potpuno sustav koji zovemo mutual system, ali e, nemamo, ne živimo u idealnom svijetu. Ako pogledamo insolventnost, ako pogledamo e, stope oporavka od jedne do druge zemlje, znamo da je vrijednost koju dobivamo od insolvente države bit će toliko drugačija u ovom trenutku e, pa jako teško uspoređivati e, međusobno države na toj razini i zato sam e, rekla, ono što sam rekla o važnosti da se bavimo i pitanjima zakona o insolventnosti kako bismo mogli tu poduzeti neke korake. Nažalost, dragi kolege, sve je međusobno povezano. Sva su ta pitanja Edisa međusobno povezana. Ne želim tu naći izliku i opravdanje, ali... E, moramo ipak e, utvrditi što je najvažnije, a ne pronalaziti sve moguće uvjete, one zadnje uvjet koje možemo naći, nego trebamo prepoznati koji su najvažniji, najhitniji i koje moramo rješavati i kada, a završit ću sa jednom od mojih prvih primjera e, što više e, e, se upuštate ove međusobne ili mutual fondove, više ćete ravnoteže postići. Ja sam predložila da barem u prvoj fazi možemo E, vrlo brzo rješavati stvari sa postojećim smanjenjem rizika koje je već e, stvareno. Ako promijenimo taj ekvilibri, e, tada moramo pogledati i kakav je vremenski raspored metode smanjenja rizika. To su spojene posude, bojim se, no idemo se latiti posla i nadam se da ćemo svi ostvariti dobre rezultate. Hvala, hvala lijepa. Evo, vremenski raspored je u rukama izvjestiteljice i pregovaračkog tima. E, to ćemo blisko pratiti. I sada dolazim do točke 17, razno, ne vidim e, da netko ima nešto reći, sljedeći sastanak će biti 6. veljače u ponedjeljak, od 3 sata nadalje, hvala lijepa, sastanak je završen.